Good afternoon, ladies and gentlemen. May Dobar dan, dame i gospodo. Zamolila bih vas da zauzmete vaša mjesta kako bismo mogli započeti sa današnjim sastankom našeg odbora. Hvala vam lijepa. Započet ćemo sa usvajanjem dnevnog reda našeg odbora željela bih vas informirati da mi sam zamoljena da napravim jednu izmjenu za danas, e, budući e, zbog nazočnosti nekih od naših članova. U svakom slučaju ćemo zamijeniti točke 4 i 5. Znači prvo Svjetska banka, a onda ćemo raspravljati o e, prijedlogu vezano uz e, dakle našu uredbu o zajedničkim odredbama. Da li je to prihvaćeno? Je, dobro. S ovom jednom izmjenom možemo li onda usvojiti ovaj nacrt dnevnog reda za naš sastanak? Da, dobro, dakle usvajamo ga. I nastavit ćemo sa priopćenjima predsjedavajuće. Nemam ih tako puno, samo informacija da smo imali jako uspješnu misiju u Sloveniju. A očekujem da će gospodin Van i kasnije izvijestiti o toj misiji. I idemo onda na točku broj 3 točku našeg dnevnog reda, dakle nacrt izvješća o prijedlogu uredbe komisije radi povećanja financijske omotnice programa potpore strukturnim reformama i izmjene njegova općeg cilja. Naša izvjestiteljica je gospođa Ruža Tomašić. Već smo imali prvu razmjenu naših mišljenja i dogovor u pogledu amandmana i budućeg glasovanja i sad dajem riječ gospođi Tomašić i onda ćemo nastaviti dalje s izvjestiteljima u sjeni i sa članovima odbora. Gospođo Tomašić, izvolite. Madam President, um, first I'm going to speak in Croatian. Od 20. svibnja 2017. u funkciji je program potpore strukturnim reformama za razdoblje od 2017. do 2020. a proračun mu iznosi 142,8 milijuna eura uspostavljen je s ciljem jačanja kapaciteta država članica da pripreme i provedu administrativne i strukturne reforme kojima se održava rast među ostalim upotrebom pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova unije potporu u okviru programa pruža komisija na zahtjev države članice a ona može obuhvaćati razna područja politike dosadašnje iskustvo pokazalo je da su mnoge države članice zatražile potporu u okviru programa te da zahtjevi za potporu obuhvaćaju sva područja politike u kojima se nudi potpora a to su primjerice upravljanje javna uprava upravljanje prihodima i upravljanje javnim financijama rast i poslovno okruženje tržište rada obrazovanje zdravstvo i socijalne usluge te financijski sektor i pristup financiranju. Važan podatak je da program SRSP-a ne duplicira već postojeće programe, već funkcionira samo u područjima gdje će kreirati dodatnu vrijednost i sa timom svojih stručnjaka biti na raspolaganju državama članicama u procesu pripreme projekata. U kohezijskoj politici su nam potrebite ovakve prakse koje djeluju ažurno, kreiraju dodatnu vrijednost i pravovremeno pomognu državama članicama u procesu aplikacije. Stoga i ne iznenađuje veliki interes od strane država članica. U izvješću sam naglasila kako je od ključne važnosti da države članice osiguraju primjenu načela partnerstva i pravu uključenost socijalnih partnera i organiziranog civilnog društva prilikom odlučivanja o tome kakvu strategiju strukturnih reformi žele promicati kao i tijekom postupaka praćenja u okviru europskog semestra. Kako bi se osigurala istinska primjena tog načela u svim državama članicama. Isto tako smatram da se povećanje financijske omotnice programa potpore strukturnim reformama mora izvršiti bez ugrožavanja proračuna drugih jednako važnih fondova s obzirom na to da države članice već imaju vlastite inicijative za reforme, preporučujem da se SRSP usmjeri na mjere kojima će se na najbolji mogući način podržati preporuke za pojedine države. Zalažem se za strukturne reforme usmjerene na socijalni i gospodarski razvoj, veći broj boljih radnih mjesta, konkurentnost proizvodnih i uslužnih djelatnosti, te nadmetanje unutar tih sektora administrativno i institucionalnu kvalitetu, dobre i učinkovite javne usluge, kao i održivost okoliša. Takve bi reforme trebale biti prilagođene pojedinačnim državama i usklađene s nacionalnim programima reformi te imati demokratsku potporu uz izbjegavanje univerzalnog pristupa za sve države članice. This was a little bit easier for me in English, so continue in English. I support the instrument Podržavam instrument za fleksibilnost koji je jedina mogućnost koja se može koristiti za financiranje SRSP-a od, zgora prema dolje, zato što procjena tehničke pomoći i inicijativa e, komisije prema Europskom strukturnom investicijskom fondu pokazuje da 2019. i 2020. ne postoji prostora da se predloženi SRSP uključi u, e, e, raspoloživa sredstva. A transfer tih marži između, između višegodišnjeg financijskog okvira je samo moguć putem revizija VFO ili e, korištenjem e, margine iz kontingencije. E, nakon procjene svih posebnih instrumenata, e, komisija je smatrala da je instrument za fleksibilnost jedina mogućnost e, koja se može koristiti za financiranje SRSP-a od zagora prema, gore. Ključno je da informiramo lokalne i regionalne vlasti o tom programu i svim mogućnostima koje on pruža kako bi relevantni dionici se mogli pripremiti i pripremiti projekte koji će biti uključene u nacionalne interese i reforme koje alate želi koristiti Evropska komisija e, kako bi osvijestila o programu potpore strukturnim reformama na razini Evropske unije i u državama članicama? i vašim prijedlozima. Nadam se da ćemo uspješno finalizirati ovo izvješće kako bi države članice mogle aplicirati i predati projekte u listopadu ove godine. Smatram da bi ovaj instrument za provedbu reformi mogao biti važno sredstvo kojim bi se državama članicama koje ne pokazuju dobre rezultate u primjeni raspoloživih sredstava i strukturnih fondova pomoglo da na socijalno održiv način bolje koriste ta sredstva i smanje gospodarske nejednakosti. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada ću započeti sa izvjestiteljima Sjeni. Gospođa Ivana Maletić je na redu. Hvala vam lijepa. Uistinu mi je drago što se svi slažemo da su strukturne reforme nešto što nam je uistinu potrebno i da to trebamo primijeniti kako bi postigli bolje rezultate u praksi. Ono što ja smatram da bi trebali odaslati kao jasnu poruku kroz naše amandmane je da nam je potrebna politička volja kako bi uistinu imali dobru provedbu reformi u praksi. I za tu političku volju i dobre rezultate potrebna nam je podrška i slaganje različitih dijelova društva. Dakle, trebali bi biti sigurni da su uključeni lokalni i regionalni regionalni lokalni predstavnici, socijalni partneri, znanstvenici ili neki drugi dionici isto kako bi osigurali održivost tih reformi. Na kraju možemo imati tehničku podršku možemo financirati te programe na razini država članica, ali nećemo ostvariti dobre rezultate ako računamo samo na nacionalne vlade i uredbi navedemo da je to na nacionalnoj vladi, dakle da uključuje druge dijelove društva. Dakle, ja zbiljem mislim da naša poruka bi trebala biti vrlo jasna i to je jedini način kako možemo osigurati održivost i dobre rezultate u praksi. Dakle, to je prvo. Ta politička volja, dogovor, podrška od strane svih dijelova društva. Drugo je opet e, povezano sa ciljevima i rezultatima koje očekujemo od e, strukturne reforme da li je naš cilj da se postigne dobra koordinacija ekonomskih politika i želimo li povezati e, strukturne reforme, dakle, sa preporukama za pojedine zemlje i sa našim semestrom. da li je naš cilj da isto to povežemo sa reformama koje su potrebne za ostvarivanje boljih rezultata i apsorbiranje sredstava iz fondova, dakle tu je kohezijska politika. A sad kad vidimo prijedlog od izvjestiteljice, vidimo da izvjestiteljica navodi da bi se trebali malo više fokusivati na reforme koje su povezane, dakle sa kohezijskom politikom. Možda u ovom prijedlogu to nije tako. Možda bi trebali sve podržati, ali onda na kraju krajeva to je ipak mali instrument, ne možemo sve pokriti. Trebali bi ipak odlučiti što pokriti, a što ne pokriti time. Ne možemo sve riješiti. I onda bih isto tako spomenula sljedeću točku dnevnog reda, a to su u stvari izmjene u uredbi o općim odredbama i isto tako kada govorimo o pričuvama. Dakle, kada o tome govorimo, to se možemo povezati i sa e, strukturnim reformama. Dakle, dobro, ovo su strukturne reforme koje su povezane sa kohezijskom politikom, Hoćemo li se tu onda fokusirati i na ekonomsku koordinaciju, na, na što ćemo, hoćemo li to sve izmiješati? Mislim da naša poruka mora biti jasna. Pogotovo kada e, govorimo o budućnosti, o budućim programima, što će biti budućnost i što će biti e, budućnost. Dakle, u ovom trenutku bi naše poruke trebale biti jasne, jer danas odlučujemo o budućnosti, iako se fokusiramo na SRSP, dakle program potpore strukturnim reformama i priču za ostvarenje postignuća i strukturne reforme. Dakle, to bi trebalo biti jasno i opet kad govorimo o izvoru financiranja, drago mi je da imamo ovaj prijedlog komisije koji navodi da ćemo koristiti dakle naš instrument za fleksibilnost za ovih 80 e, milijuna koje imamo. E, temeljem rasprava koje smo već imali, vidim da se mi slažemo oko toga da trebamo koristiti taj instrument za fleksibilnost, a ne tehničku e, potporu iz kohezijske politike. A to nije povezano samo sa kohezijskom politikom, već govorimo o svim drugim e, reformama, a ne samo reforma koje su povezane sa kohezijskom politikom. Dakle, e, taj instrument je nešto što nam je uistinu potrebno. Koja bi trebala biti naša poruka u pogledu budućnosti? Hoćemo li imati zasebne proračunske linije, dakle kako ćemo to kombinirati, povezati sa kohezijskom politikom, dakle i e, tehničkim potporom. Dakle, to su sve vrlo bitne stvari kako bi nam to bilo jasno, jer sada ćemo dobiti prijedlog od Europske komisije. Imali smo čitav niz različitih izvješća u ovom odboru, ali i u odboru za proračun i nekim drugim odborima. I sad bi uistinu trebali biti u stanju jasno reći koje je stajalište u pogledu kohezijske politike, a opet vezano uz ovaj instrument. To je nešto što pokušavamo činiti da vidimo kako bi to moglo izgledati u budućnosti. Dakle, kao neka vrsta pripreme vježbe za budućnost. Ali što u stvari radimo, koje su to poveznice? Mislim da sada kroz naše izmjene i dopene bi to trebalo biti potpuno jasno. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Gospođa Kreli sljedeće. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Mislim da moramo još jedan puta vrlo jasno reći o čemu mi tu govorimo. Prijedlog za jedan ovakav instrument SRSP, od, dakle program potpore strukturnim reformama, je došao kako bi države, članice po u tome da u svojim zemljama provedu reforme. E, ne u obliku mi ćemo ove reforme e, učiniti umjesto vas, već imamo evo ovaj program kako bi stručnjacima dali na raspolaganje države članice kako bi oni uistinu mogli provesti te reforme. Dakle, uz tehničku potporu smo to u prvom dijelu financirali, zato smo mi insistirali ako dajemo novac, onda to treba moći povezati sa kohezijskom politikom. Sada se radi o drugačijem prijedlogu. Dakle, još uvijek je on u našem odboru, ali to financiranje ne bi trebalo dolazi iz e, tehničke e, pomoći, već je rečeno dakle, da bi to trebalo dolaziti iz instrumenta za fleksibilnost ali osim što je nekako taj početak bio kod nas, svaka poveznica sa kohezijskom politikom nestaje. Mi kao kohezijska politika više ne dajemo novac za to. Stoga bih ja uistinu se zalagala za to da se malo odmaknemo od ove jake poveznice sa kohezijskom politikom, da budemo fleksibilniji, da države članice u suradnji sa komisijom dobiju stručnjake dakle, za svoje strukturne reforme i da ne kompliciramo cijeli taj postupak dodatno, jer ne radi se o tome da sad provedemo reforme, nego da se pruži pomoć, da se vidi što je moguće, što je nužno, što se može učiniti. Stoga bih ja preporučila da to referiranje na lokalne, e, regionalne vlasti ne formuliramo tako strogo. Ako su države članice obvezane da kod e, podršku stručnjaka uvijek e, moraju još uključiti i pitati i regionalne i lokalne vlasti i onda još znanstvenike, a tu imamo već i stručnjake, onda će to sve učiniti jako nefleksibilnim. Ja se slažem. Ja sam bila izvjestiteljica e, za prvi SRSP izvješće i kad sam se sjela s praktičarima, tek sam onda vidjela kako to funkcionira. Malo je to potrajalo kod mene, ali gospodin Lambert i ja smo tada to radili zajedno, pa smo bili rekli da strukturne reforme državnog članica moraju biti učini onako kako je to predviđeno, kako su oni predvidjeli da se to učini. I postoje različiti sustavi, sudjelovanje. Ali naravno to oni moraju činiti. A nije našem interesu da mi sad još dodamo neke prepreke e, kako bi mogli koristiti ovaj SRSP instrument. Tu moramo biti oprezni. I ne bi trebali pretjerati s time da sad još uključujemo i zemlje koje će se pridružiti eurozoni. Jer mislim da gospodin Juncker u e, svibnju će dati jedan e, prijedlog, dakle vezano i uz VFO, dakle što učiniti u pogledu eura, on je tako nešto i naglasio, pa ne moramo i mi sad ovdje u ovom instrumentu to upisivati. Mislim da je ovaj instrument uspješan, jer inače ne bi imali ovaj problem da je potrošen novac i rado bih imala jednu jednostavnu uredbu, tako da može to brzo se e, primijeniti, jer ćemo inače imati problem da E, nećemo uspjeti to sve učiniti do listopada. Što duže to traje, ako sam ja to dobro shvatila, više nema novca na raspolaganju, a što duže nama potrebno za odlučivanje u parlamentu i onda još imamo trijalog, to služenje će to postati i stoga mislim da na ovom mjestu bi se trebali malo povući i u stvari uz e, malo izmjena koje je predložila izvjestiteljica da se složimo s time da ne e, izmišljamo iznova toplu vodu tako reći ova rasprava vezana uz performance reserve, dakle priču za ostvarenje postignuća. Tu ja imam vrlo jasno stajalište, možda možemo to još dodatno učiniti, ali ovdje bih rekla da budemo jednostavni, lagani kako ne bi stvorili još više birokracije. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. U ime Alde. Gospodin Jakovčić. E, kolegice e, Tomašić Maletić i gospođa Krel su e, vrlo široko govorili o ovoj temi i riskiram da se na neki način ponavljam, a to im baš nije stil, pa ne bih ulazio u teme s kojima se uostalom i slažem i načinom na kojem one su iznijela svoja razmišljanja. E, pogotovo bi se htio zaustaviti na ovoj temi o kojoj je sad na kraju gospođa Krel govorila, a to je pitanje uvođenja eura e, i politike uopće oko eura u Europskoj uniji. E, ja mislim da strukturne reforme koje moraju učiniti države koje nemaju euro znači jačanje E, konkurentnosti i gospodarstva vrlo širok pojam vrlo puno novca treba za stvoriti konkurentno i jako gospodarstvo e, neke statistike jasno pokazuju da e, osim češke slovačke i slovenije sve ostale države koje su ajmo reći nove članice europske unije mada su već dugo godina ali novije članice europske unije nisu konkurentno gospodarstvo do kraja, znači itekako ima puno posla i puno novca koji će trebati odvojiti, ali ja sam jedan od onih koji su euro e, fanovi i želio bih da euro bude novčanica za cijelu Europsku uniju čim prije Naravno da je za to potrebna, potrebne su strukturne reforme i financiranje tih reformi u državama koje žele euro, jer ne žele sve, ali one koje žele. Hrvatska, na primjer, želi euro, to znam jer živim u Hrvatskoj, a žele i druge e, neke članice. Ja mislim da bismo ako ne dođe do nečeg novoga uskoro i Juncker ne iznese neke nove svoje strategije oko eura, što se možda može i očekivati da će se dogoditi, ja mislim da nije loše da jedan dio svoje pažnje usredotočimo na to jer to na koncu znači i dio svakako kohezijske politike i dio svega onoga što mi želimo stvoriti jer e, sintagma konkurentnost i jačanje gospodarstva da bi, da bi došli do eura po mom skromnom znanju kao ekonomista znači gotovo sve u jednoj državi. Prema tome, e, evo ja bih u tom svjetlu htio da malo razgovaramo danas jer mislim da je e, euro Eh, jedan veliki uspjeh eh, Europske unije i nadam se da je održivi uspjeh i u tom kontekstu želim da i druge članice postanu dio eh, eurozone. Thank you very much. Ms. Vana, the floor is yours. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich vertrete heute meine Kollegin Terry. Hvala lijepa. Ja zastupljam svoju kolegicu Terry Reintke, koja je izvjestiteljica u Sjeni za ovaj dosje i dakle ja ću vam sada iznijeti njena mišljenje. Ukupno govoreći radi se nama zelenim tu da spriječimo, kao što smo već iznijeli tijekom diskusije, dakle da sredstva iz kohezijske politike se koriste kako bi se u drugim područjima zatvorile rupe, dakle SRSP, jer vi znate da smo mi zeleni jako kritični i tako prema tome. Stoga želimo ponoviti da ono što mi govorimo, najbolji doprinos konvergenciji, da se države članice pripreme na euro, je da imamo jednu jako i snažnu kohezijsku politiku i ovdje se ta sredstva ne mogu koristiti za drugu svrhu. Međutim, vidimo tu i neke pozitivne ideje u ovom nacrtu izvješća i u prijedlogu. S jedne strane, uistinu jako pozdravljamo prijedloge izvjestiteljice u pogledu snaženja e, načela partnerstva i kad govorimo o regionalnim i lokalnim tijelima i socijalnim partnerima, dakle da njih sve uključimo, ali predstavnike civilnog društva, to je nama zelenima uvijek jako važno kada govorimo na tom partnerstvu i samoj provedbi. I mi mislimo da u tom smislu to trebalo snažiti. Isto tako, pozdravljamo prijedlog da se ograniče dodatna sredstva u pogledu instrumenta fleksibilnosti. Mi zeleni, međutim, odbijamo to da se iz tehničke pomoći uzimaju sredstva, recimo da se izvrši transfer u SRSP. I tu se postavlja pitanje tog cijelog procesa, kako bi to trebalo postaviti kako će onda komisija na kraju odlučiti koji projekti temeljem e, čega treba podupirati. Tu su nam potrebni uistinu vrlo jasni kriteriji i postupci kako bi se to moglo odabrati. E, dakle, recimo kako će se odlučiti koji partneri na terenu se trebaju odabrati. Opet kad govorimo o socijalnom socijalnim partnerima, regionalnim i lokalnim partnerima. Dakle, vlastiti i vlastite financije ne smiju biti kriterij kako bi se ovdje moglo dospjeti do tih sredstava. Hvala vam lijepo. Hvala. Ne vidim da se još netko od izvjestitelja u sjeni javlja za riječ. Želi li još eh, netko od članova odbora reći, uzeti riječ? Drago mi je što sada imam zadovoljstvo što mogu pozvati naše uzvanike iz odbora regija te iz gospodarskog i socijalnog odbora koji su izvjestitelji na istu temu, dakle u dotičnim tijelima. Prije svega dajem riječ Olgi Zrihen koja je izvjestiteljica u odboru regija za ovu temu. Izvolite. Hvala vam predsjednice, dame i gospodo. Zahvaljujemo vam na pozivu. Veliko mi je zadovoljstvo što ovdje mogu biti predstavnica odbora regija. Čast mi je što sam bila odbora regija kada je ovaj program potpore strukturnim reformama po prvi puta predložen 2016. godine. E, dakle, bilo je riječ o ovom prijedlogu izmjena. E, to mišljenje smo usvojili 22. ožujka na plenarnom zasjedanju. Riječ je o potpori neophodnim strukturnim reformama u Europskoj uniji, o poboljšanju administracije na svim razinama upravljanja i to je zapravo majka svih reformi. To je također nešto što je važno u kontekstu europskog semestra. Naša eh, analiza je pokazala da 75% preporuka e, dakle 78 naime, se tiču eh, teritorijalnih pitanja i oslanjaju se na lokalne i regionalne vlasti kod provedbe. Više od polovice tih preporuka tiče se jačanja upravne sposobnosti. Države članice koje su zaprimile preporuke o poboljšanju upravne sposobnosti su, naime 25, premda je problem ozbiljniji u e, regijama i zemljama koje su manje razvijeni. Iz tog razloga smo e, također pozdravili ovaj prijedlog. E, Međutim, tražili smo da bude dostupan lokalnim i regionalnim vlastima. Argumente koje smo ovdje čuli također idu u tom smjeru. Zatražili smo da se te reforme provode u partnerstvu sa različitim razinama upravljanja, i to u kontekstu koji mi se čini iznimno važnim. Nažalost imam tehničkih problema. Ispričavam se. Također smo zatražili da se te reforme provedu u, u partnerstvu između različitih razina upravljanja i to u kontekstu višerazinskog upravljanja. Dakako, drago nam je što je veći dio toga pronađen u nacrtu mišljenja o kojemu danas raspravljate. Zatražili smo od komisije da donese niz smjernica kako bi se koordinirale sve mjere te e, financiranje Europske unije vezano uz razvoj tih kapaciteta. PAS ima za cilj koordinirati te ambicije, međutim do sada se to uglavnom ograničavalo na to da se provjerava da se ista mjera ne financira dva puta. Zatražili smo također da se to e, potvrdi tek nakon detaljne analize uspješnosti tog instrumenta i ukoliko se to potvrdi, e, da se to, e, da to ne bude iz, išlo iz sredstava iz kohezijske politike. Dakle, kako je ovaj, ovaj instrument do sada funkcionirao? Sada moramo konstatirati da nismo e, u mogućnosti odgovoriti na ova pitanja, budući da nam komisija do sada nije dala dovoljno podataka kako bismo mogli zaključiti da je ovaj program na visini očekivanja. Samo znamo da se sve više traži korištenje ovoga instrumenta i e, to traži sve veći broj država članica. Bilo je 400 zahtjeva. E, Razlog je taj što nije potrebno sufinanciranje i e, što financijska sredstva koja su na raspolaganju nisu dovoljna. Također znamo da je riječ o reformama koje se provode u različitim, ali strateškim područjima. Taj nedostatak transparentnosti je nešto što odbor regija smatra razlogom za žaljenje. Mi tražimo cjelovite podatke o e, uspješnosti provedbe ovoga programa i želimo da se to potvrdi nakon 2020. godine samo ukoliko dobije pozitivnu ocjenu. No, izgleda da je komisija već donijela odluku da će se ovaj program potpore strukturnim reformama potvrditi nakon 2020. u sklopu novih e, instrumenata E, koji su već najavljeni kao što je to objavljeno 6.12.2016. godine. Odbor regija snažno kritizira ovaj reforme iz čitog niza razloga. Ovaj instrument se temelji na kombiniranju subvencija koje proizlaze iz proračuna Europske unije i tehničke pomoći iz SRSP-a e, kao protuteža e, toga traži se provedba reformi na razini država članica. Mi smatramo da nedostatak financijskih sredstava nije možda glavni razlog što se ne provode reforme ili što se one provode pretjerano sporo. Drugi razlog je manjak sredstava koja se izdvajaju na nacionalnoj razini. To smo već i čuli. Što stvara nove poteškoće, tu su isto tako problemi kao što su nedostatak administrativnih kapaciteta, nepoznavanje e, socijalnog i teritorijalnog učinka reformi, što je vrlo teško ustanoviti. Taj nedostatak izvojenih sredstava dovodi do toga da se preporuke za pojedine zemlje samo fiksiraju u programu e, rada pojedine zemlje, ali se ne provode dovoljno odlučno. Ovaj prijedlog komisije ne bavi se tim pitanjem, predlaže se jedan e, pristup koji je centraliziran, što bi trebalo zapravo dovesti do toga da se iz čitavog procesa isključe lokalne i regionalne vlasti, što je sasvim suprotno e, zajedničkom upravljanju e, i načelu višerazinskog upravljanja, što je nešto što također želimo obraniti u kontekstu sljedećeg MFF-a. Također smatramo da kohezijska politika e, treba obuhvatiti i potporu strukturnim reformama pod uvjetom da te reforme doprinesu teritorijalnoj koheziji. Iz tog razloga kohezijska politika ne smije biti lišena financijskih sredstava. Iz tog razloga je odbor regija prvoga veljače donio rezoluciju kojom se odlučno odbacuje prijedlog komisije, a čiji je cilj e, izmjena strukturnih fondova kako bi se koristila rezerva za e, ostvarenje postignuća i u toj rezoluciji odbor regija postavlja pitanje o sukladnosti prijedloga komisije s načelom subsidijarnosti imajući u vidu da kohezijska politika nema za cilj podupiranje provedbe strukturnih reformi u državama članicama, nego smanjenje razlika među regijama. Odbor regija e, također je zabrinut zbog prijedloga e, provedbe e, SRSP-a bez traženja sufinanciranja. Čini se da je to renacionalizacija kohezijske politike. Također konstatiramo da postoji proturječe između korištenja resursa iz E, strukturnih investicijskih fondova, te obveza tematske koncentracije onako kako je to definirana u uredbi o strukturnim fondovima. Također nas brine što izmjena uredbe u ovoj fazi može dovesti do pravne nesigurnosti te do kašnjenja u provedbi programa e, koji ovise o strukturnim investicijskim fondovima. Iz tog razloga mi izražavamo žaljenje što ovaj e, projekt ne može biti uzet u obzir u e, prijedlogu komisije i na temelju toga je odbor regija odbacio prijedlog komisije i spreman je u potpunosti iskoristiti svoje pravo da ospori zakonodavni akt pred sudom Europske unije i to sukladno protokolu broj 2 o primjeni načela subsidijarnosti i proporcionalnosti. Dame i gospodo, zastupnici u ime odbora regija Drago mi je što možemo i dalje razvijati suradnju na e, ovoj temi i zahvaljujem vam na pozornosti. Thank you very much for this very detailed... Hvala vam na ovom vrlo detaljnom mišljenju odbora regija, a sada ću dati riječ gospodinu Palmjeriju koji je su izvjestitelj E, iz gospodarskog i socijalnog odbora. Izvolite, imate riječ. Hvala gospođo predsjednice, članovi odbora za regionalni razvoj. Naš e, odbor je dobio dva zahtjeva za savjetovanje od parlamenta i odgovorio je i razradio jedno mišljenje. Ja sam bio su e, sa Mije i mi smo donijeli 14. ožujka prošle godine e, ovo mišljenje i odgovorili na vaš zahtjev. Naše mišljenje daje nekoliko primjedbi i daje prijedloge vezane za dva prijedloga komisije koji su usmjereni prema jednoj globalnijoj viziji našeg odbora o potrebi da se kompletira ekonomsko-monetarna unija i kako bismo zajamčili istinsku konvergenciju prema većoj stabilnosti i prosperitetu država članica i građana koji tamo žive. Konkretno mišljenje i e, posljednje priopćenje za tisak e, odbora e, ponavlja sva naša, sva naša stajališta vezana za paket koji je predložila komisija. Dakle, to vidite na dokumentu na ulasku Dakle, za povećanje financiranja programa za strukturne reforme i da prilagodimo opći cilj, bitno je da države članice zajamče primjenu načela partnerstva i efektivno uključivanje ekonomskih i socijalnih dionika kao i organizacija civilnog društva kada donose odluke u smislu strukturnih reformi putem potpune primjene kodeksa, Europskog kodeksa o partnerstvu koji predviđa okvir za strukturne investicijske fondove. Kako bismo zajamčili istinsku primjeru e, partnerstva, e, naš odbor predlaže jednu normu gdje država članica neće dobiti sredstva ukoliko nije potpuno uključio e, organizirano civilno društvo u trenutku odluke vezane za e, paket e, višegodišnjih obveza. Ne zahtijevamo samo savjetovanje, nego stvaran postupak dijeljenja kao što je to malo prije naznačila e, gospođa Maletić. 2017. Nakon e, donošenja proračuna od oko 2 milijuna, 22 milijuna eura, predstavljeno je 272 zahtjeva za financirano e, od strane 16 država članica za ukupno 80 milijuna eura. Gospodarsko-socijalni odbor je bio za povećanje proračuna za program, ali je izrazio određene dvojbe vezane za učinkovitost te mjere, uzevši u obzir opseg zahtjeva koje su dale države članice. U tom smislu povećanje financijskog doprinosa za program trebao bi biti realiziran, a da se ne ugrozi e, proračun drugih fondova koji su isto toliko važni i zato se potpuno slažem s onim što je upravo rekla zastupnica Tomašić. S obzirom da ovaj da, e, da je veća potražnja od ponuda, moramo vidjeti kako raspodijeliti novi e, proračun i definirati jasna pravila i norme kako bi se odabrali projekti koji će se financirati, a istovremeno da zajamčimo svim državama jednak pristup financiranju. Gospodarski socijalni odbor također e, razmišlja o prirodi kriterija za odabir. Reforme koje su odabrane za financiranje moraju biti u stanju podržati provedbu e, preporuka za pojedine zemlje u skladu sa općim ciljevima Unije, a to mora biti podležno i e, vrlo podrobnom praćenju unutar europskog semestra i to mora biti okrenuto prema gospodarsko-socijalnom razvoju i doprinijeti većem broju radnih mjesta bolje kvalitete, konkurentnosti e, u e, proizvodnom sektoru i sektoru usluga, kao i povećanje kvalitete javne uprave i javnih usluga koje moraju biti kvalitetne. Na kraju se naglašava da e, program potpore strukturnim reformama ne bi smio poticati države članice da se oslone samo na financiranje Europske unije. Funkcioniranje čitave Europske unije je e, temeljeno na subsidijarnosti i na tome da države članice e, preuzme preuzmu odgovornost. Zaključit ću u odnosu na države članice koje još nisu e, članice europodručja. Dakle, Gospodarsko-socijalni odbor e, smatra da treba provesti reforme kako bi se proširilo to područje i da se e, dodaju dodatni fondovi za taj cilj jer je to i obveza iz ugovora za sve države članice osim dvije i napredak koji su postigle zemlje koje nisu u eurozoni treba pratiti i na europskoj razini i trebaju se dijeliti dobre prakse tijekom cijeloga procesa. I zato Gospodarsko-socijalni odbor predlaže da se e, ustanovi jedna platforma za komunikacije, ad hoc komunikacije. Hvala vam. Bilo nam je važno da čujemo mišljenja odbora regija i gospodarskog i socijalnog odbora ovdje u našem odboru. Čuli smo i stajališta izvjestitelja u Sjeni, a sada ću dati riječ predstavnici Europske komisije, Mary McCarthy. Izvolite. Hvala. Hvala vam predsjedateljice što ste mi dali riječ. Željela bih iznijeti nekoliko komentara. Kao prvo zahvaljujem izvjestitelju na nacrtu, izvjestiteljice na nacrtu izvješća i na nacrtu zakonodavnog eh, prijedloga u vezi s ovom eh, uredbom. Eh, isto tako bismo, nam je drago čuti potporu dakle, svim našim aktivnostima u sklopu ove uredbe. Mi smo ograničili ovu izmjenu na e, to da opseg promjena bude što manji, zato što je uredba već e, tek usvojena prošlog svibnja, tako da zapravo nije na snazi niti godinu dana, tako da nismo htjeli mijenjati previše Budući da je rasprava dugo trajala vezano uz članke izvorne uredbe, iz tog razloga smo se u amandmanima ograničili samo na ono što je doista nužno, a mi smo smatrali da je nužno povećati proračunska sredstva na 80 milijuna zbog povećane potražnje koje koju smo zamijetili u dva kruga E, provedbe uredbe i e, htjeli smo također e, imati posebnu liniju za zemlje koje nisu u eurozoni, da im se pomogne. Mnogo se čuje o ekonomskoj otpornosti, to je jedan od glavnih razloga što smo se E, htjeli usredotočiti na to da pomognemo zemljama koje nisu u eurozoni. Nakon financijske i ekonomske krize pokazalo se da države članice nisu uložile dovoljno vremena da izgrade institucije koje su dovoljno otporne da se mogu nositi sa e, krizom, s posljedicama krize. Tako da to bi bio zapravo nekakav opći kontekst e, u e, kojem treba sagledati izmjene koje predlažemo. Drago nam je čuti da se vodi ova rasprava i da postoji potpora za naš prijedlog za financiranjem. Također bismo htjeli e, primijetiti da se više pitanja koja su se danas pojavila, da su ta pitanja već raspravljena kada smo razgovarali o dakle, uredbi o općim odredbama i načelo partnerstva se pojavilo prilikom prve rasprave u uredbi. To je bilo kompromisno rješenje u odnosu na to kako bismo trebali imati jedan inkluzivni pristup naš pristup je bio strukturiran na sljedeći način. Mi smo htjeli dobiti e, učinkovit mehanizam koji daje rezultate, da kako unutar toga postoji i e, mjesto za regionalnu i lokalnu razinu. Sukladno članku drugom uredbe o općim odredbama, predviđa se pomoć nacionalnim tijelima što uključuje i lokalnu i regionalnu vlast i to i tu se pojavljuje načelo partnerstva. To je već e, dakle postojalo u izvornom prijedlogu. Drago nam je čuti da se stavlja naglasak na pomoć javnoj upravi budući da je prema našem mišljenju to E, dobar dio posla kojim se mi bavimo i zapravo iz toga proizlazi i velik broj zahtjeva koje upućuju države članice, tako da nam je zbog toga drago. Ako postoji potreba, mi možemo dati i primjere e, našeg dosadašnjeg rada, Dakle, ako bude potrebe da se vidi e, kakav oblik pomoći je do sada osiguran temeljem postojećih mehanizama. Sve u svemu, u ovoj fazi e, mogu reći da nam je drago e, što vidimo da postoji potpora, da je ta potpora izražena, e, dakle potpora našem prijedlogu i radujemo se daljnjim raspravama. Hvala gospođo Tomašić, želite li vi izniti zaključke? Lijepa, želim se samo zahvaliti svima koji su sudjelovali u raspravi i očekujem dobru suradnju u finaliziranju ovoga izvješća. Hvala lijepa. Okay, thank you very much. Hvala. U redu, hvala. Uh, hvala lijepa. Kao što sam rekla, već smo imali prvu razmjenu mišljenja danas. Imali smo široku raspravu, uključujući naše partnere iz eh, odbora regija i, i gospodarsko-socijalnog odbora. I kao što shvaćamo u odboru ređi, ovo je hitno zakonodavstvo i potpuno podupirem gospođu Krell. Smatram da je važno poduprijeti ovaj prijedlog ako želimo da postigne rezultate i učinke ovoga prijedloga. Zato predlažemo rok za ovaj dosje. Rok za amandmane je ponedjeljak 14. svibnja do kraja radnog dana, dakle 17 sati. U tom slučaju možemo glasovati o ovom hitnom zakonodavstvu na našem sastanku 20. lipnja. Pa ću zamoliti sve da pripreme amandmana. Hvala lijepa izvjestiteljici na izvješću i svim sudionicima rasprave. Sada krećemo na našu sljedeću točku dnevnog reda, kao što sam spomenula. Razgovarat ćemo sada odnosno imat ćemo razmjenu mišljenja sa predstavnicima Svjetske banke o prioritetima i pristupima za e, buduću provedbu kohezijske politike. Svjetska banka priprema izvješće pod naslovom preispitivanje regija koje zaostaju u Europskoj uniji kojima kao cilj doprinijeti političkoj raspravi Europske unije tako što će analizirati faktore koji stimuliraju gospodarski rast ili produbljuju nejednakosti u mnogim regijama iz Europske unije. Željela bih zaželjeti dobrodošlicu gospodinu Bodevigu. Žao mi je zbog mog izgovora ispričavam se, i Tomas Farol iz Svjetske banke. Nadam se da je to dovoljno blizu vaših imena. E, želim vam dobrodošlicu u odbor e Ređi. Imat ćete riječ, e, imate 20 minuta zajedno da izložite svoj rad, a onda ćemo nastaviti s raspravom sa članovima odbora Ređi. Sigurno će biti pitanja, pa se radujem vašim odgovorima. Izvolite, imate riječ. Puno vam hvala na tople dobrodošlici. Zovem se Kristijan Bodevik. Dobro ste izgovorili moje ime. Svjetska banka e, radi e, u Evropskoj uniji u području uključivog rasta i e, prije nekoliko godina je izdala izvješće koje je bilo, koje je unijelo, uvjelo pojam Europa kao mehanizam konvergencije. Dakle, ne postoji ni jedna regija u, na svijetu koja je imala veću konvergenciju od Europe, a to je upravo zahvaljujući Europskoj uniji. taj termin mašina za konvergenciju ili stroj za konvergenciju e, mnogi ljudi kritiziraju i kažu da to više ne funkcionira, ali pa to preispitujemo i sada razmatramo pojam regionalna konvergencija i kohezija. Zato smo učinili ovaj, eh, ovo, izvješće o kojem će govorio moj eh, i moj eh, kolega Tomas Farol. To će biti jedna od prilika da kažemo nešto o našim nalazima i zaista smo zainteresirani za razmjenu mišljenja, jer mi nudimo jednu perspektivu onome što se događa u Europi, ali iz globalne perspektive je nama bitno shvatiti diskurs o regionalnoj konvergenciji u Europskoj uniji. Zato ću sada dati riječ e, mom kolegi Tomasu Farolu. Puno Kristijan, hvala što ste nas e, primili ovdje danas. E, na početku bih vam dao jednu, bih vam pokazao jednu sliku. Dakle, ovo je jedna slika da to je BDP po e, glavi stanovnika u Europi. Mislim da vas neće iznenaditi da to pokazuje činjenicu o nečemu što svi znamo, a to je da ekonomski uspjeh nije jednako raspodijeljen, to je normalno u cijelom svijetu i to je nešto što svakako ne bismo e, svakako ne bismo očekivali da je sve jednako posvuda, ali naravno to ima svoje implikacije ima implikacije i posljedice za političku i socijalnu koheziju kada imate tako velike razlike u e, gospodarskoj uspješnosti određenih područja i kao ekonomist e, ima posljedice i za sveukupne ekonomske e, rezultate. Dakle, možemo reći da velike razlike u regijama zapravo potkopavaju potencijal, sveukupnog potencijala, ekonomskog potencijala Europske unije, a regionalna kohezija ima veliku ulogu koju igra u ovom slučaju. Dakle, ta mašina za konvergenciju, taj stroj za konvergenciju u Europi je još uvijek snažan, ali se suočava s određenim izazovima. Ovdje pokazujemo konvergenciju. Dakle, uglavnom to je koeficijent variacija. Kako se spušta krivulja, vidimo konvergenciju. A e, priča je o tome da od 2000. do krize vidjeli smo snažnu konvergenciju. Zelena e, krivulja pokazuje na razini e, zemlje, a žuta krivulja na regionalnoj razini. Međutim, kriza je zaustavila taj proces konvergencije i sada vidimo da se on polako vraća. S druge strane, postoje više od cikličkih stvari. Dakle, narančasta krivulja pokazuje e, razlike unutar zemalja i ovdje vidimo e, isto tako konvergenciju s druge strane. To znači da se događaju strukturne stvari vezano za urbanizaciju i tehnologiju koja, koja koncentrira određene aktivnosti u nekim regijama. I to će se vjerojatno i nastaviti. Postoji mnogo stvari o kojima govorimo ka, u našem izvješću e, zajednički rast ili Growing United. A te stvari će i dalje stavljati veliki pritisak na konvergenciju. Prvo je tehnologija i trgovina. Mnogo govorimo o ulazi tehnologije i robota e, koji uzimaju radna mjesta, međutim taj proces se razvija već dugo i vidimo da u posljednja dva desetljeća vidimo veliki, veliko smanjenje manualnog rada i veliko povećanje e, kognitivnih radnih mjesta. Zato posljedice su da imamo e, veći, veći povrat kada se radi o e, vještinama i to ima regionalne implikacije zato što e, poduzeća koja imaju tehnološke, tehnološke napretke i vještine se također koncentriraju u određenim regijama. I to stavlja pritisak na naše ciljeve konvergencije. Željeli smo u ovom izvješću govoriti o tom pitanju regija koje zaostaju i u kohezijskoj politici što se događa u vezi s time. Ovdje vidimo jednu sliku dvije vrste takvih regija koje zaostaju. Ne znam kako dobro to vidite, ali prema kohezijskoj politici 2015. je postojala ta inicijativa o regijama koje zaostaju. Imali smo ih e, one regije koje su imale niski, niske prihode, to su siromašne regije u središnjoj, i istočnoj Europi i regije koje ne rastu, uglavnom na jugu. To je ovdje u zelenom bojom označeno. Dakle, pokazujemo da se razlikuju te dvije vrste regija i čak i u ovim regijama niskog prihoda vidimo razlike u smislu e, uspješnosti rasta u poljskim i rumunjskim regijama prema onima u Bugarskoj i Mađarskoj. Ono što e, nas pogađa je kada gledate putanju rasta i to projicirate, onda ćete vidjeti da postoji E, veliki, veliki razmak onih regija koje e, malo rastu između one su ispod razine e, regija niskog prihoda. I tu su dvije poruke vezane za kohezijsku politiku, a to je da za one regije koje izlaze iz ove zamke e, srednjeg prihoda, je, da je to izuzetno bitno za kohezijsku politiku, ali za regije niskog prihoda realnost konvergencije se neće e, uvijek nastaviti istim korakom. I u sljedećem programskom razdoblju treba zapravo izbjeći e, taj, tu zamku e, niskog prihoda e, kada počinju rasti značajno plaće. Ako pogledamo regije niskog rasta i ako gledamo na tu zamku srednjeg prihoda, radi se o povećanju produktivnosti, ali i otvaranju novih radnih mjesta. Ovdje trebamo naglasiti nekoliko stvari. Na lijevoj strani vidimo regije niskog rasta, a e, u sredini one koje su niskog prihoda. Vidimo da se niskog rasta dosta, da one brzo E, povećavaju. Međutim, vidimo i e, malo, mali gubitak radnih e, mjesta, ali i značajan gubitak radnih mjesta. Dakle, kada vidimo mali rasprod aktivnosti, to ide na uštrb radnih mjesta. I to je jedan od pravih izazova koje trebamo prevladati. I kao što kažemo u izvješću, ključno je za politike i ciljeve u tim regijama da se ta gospodarstva e, pretvore u sektore koji e, mogu trgovati. Za sada su oni usmjereni prema lokalnoj potražnji, a vidimo da to nije održivo. Međutim, prije nego što krenemo na, e, dakle prije nego što izađemo iz te priče o niskom rastu i niskim prihodima, oba, obe, vrste e, obe vrste regija imaju slične e, izazove. Dakle, ne možemo reći da one koje su niskog prihoda dobro funkcioniraju. Imamo imamo izazov da e, teško napreduju, međutim isto tako imamo probleme uspješnosti e, u tržištu rada, dakle da je usprkos e, velikog rasta E, imamo manje radnih mjesta, isto tako manje zaposlenosti žena i većina njih ima 10% manje, manje sudjelovanje radne snage nego što je prosjek Europske unije. E, regije koje zaostaju, e, recimo u Italiji imaju 20% manje sudjelovanje na tržištu rada nego one regije koje ne zaostaju. To je veliko područje u kojem bi se mogao potaknuti rast a socijalna uspješnost e, također zaostaje čak i kada rastu gospodarski rezultati. Ovdje e, je BDP po glavi i e, također socijalni napredak. Dakle, to je indikator da socijalni, socijalni ishodi kao što su kvaliteta zdravlja, vještine, pristup informacijama, i mogućnosti za pojedince da napreduju. Ono što vidimo kada se radi o regijama koje zaostaju, regijama niskih prihoda, ovdje su značene zelenim i e, ljubičastom bojem, ali ne samo da, e, dakle kako te regije postaju bogatije, ti ishodi bi trebali biti bolji. Međutim, istina je da poboljšanje tih e, ishoda ima učinak na rast i kada idemo dalje, mislimo da je to važan cilj. Osim da gledamo samo na gospodarski rast i rast BDP-a po glavi za kohezijsku politiku, e, kako bi ciljali kohezijsku politiku. Dakle, mm, e, za kohezijsku politiku e, je poruka da treba ići prema konvergenciji BDP-a po glavi stanovnika Kohezijska politika može učinkovita biti ako prihvati dva cilja, to jest da cilja na potencijale regija, a posebno potencijal da raste, da otvara radna mjesta, a drugo ako da gledamo na jednakost e, prilika. Dakle, mjera socijalnog napretka kako pojedinci, bez obzira gdje rade i žive i poslovni subjekti imaju jednake prilike za rast. Neću ulaziti u puno detalja u vezi s time, međutim, e, ova ideja e, ljudskog potencijala nije ništa novo, o tome na to govorimo već e, i u prethodnom programskom razdoblju, izvješću Barker, o tome se već raspravljalo ali što se tiče operacionalizacije, što to znači za politike na terenu, to se tu razlikuje. U ovom izvješću mi smo proveli gospodarski model kako bismo utvrdili što očekujete ishod od BDP-a po glavi stanovnika na, eh, eh, vezano za ljudski kapital, lokaciju i eh, fizičke i sektorske bogatstva ili resurse neke regije. Dakle, to može objasniti oko 70% BDP-a po glavi stanovnika. Glavna stvar koju ovdje možemo reći da je to način da gledamo na ono što očekujemo da ćemo vidjeti u regije. A to je možda neka vrsta instrumenta koji se može koristiti da vidimo što možemo očekivati u jednom programskom razdoblju. A za kohezijsku politiku to bi trebali smo e, razmatrati dvije stvari, a to da svaka regija na temelju svojih resursa maksimizira taj potencijal, da iskoristi te mogućnosti, ali istovremeno da gradi te resurse e, kroz vrijeme. Ovdje je nekoliko karata Dakle, prva karta su samo rezultati ovoga modela. Zeleno i tamnije su regije koje su prema modelu, eh, koje prema modelu imaju najviši BDP po glavni stanovnika, a ljubičasto i eh, su one koje imaju najbolji ekonomski potencijal. to pokazuje trenutnu situaciju. Ovdje pokazuje razlika između onoga što model pokazuje kakav bi BDP trebao biti i prema onome što, bi, što je on sada. To je zanimljivo iz dva razloga. S jedne strane je to zanimljivo zato jer ako e, gledate cijelu Europu vidimo da ima oko 100 regija koje e, premalo iskorištavaju potencijale i ako ostvarite te potencijale mogli biste dići BDP po glavi stanovnika e, za oko 9 e, postotaka. I to je značajno i to znači da postoji mnogo potencijala u mnogim regijama u Europi da e, prevladaju ili prekoračuju ono što su postigli do sada. Međutim, Pitanje je kako usredotočiti kohezijsku politiku i njezine prioritete. Znači da neke regije koje vidite ljubičasto obojene na ljevoj strani, dakle Bugarska prema Ruminskoj, model nam kaže da e, u regijama u Bugarskoj postoji veliki potencijal e, vezan za resurse koje ona ima. Međutim, u mnogim ruminskim regijama dugoročni rast bi trebao doći od duljeg razvijanja tih resursa. Isto to znači, isto je to vrijedi i za talijanske regije. To znači da regije moraju iskoristiti ono što imaju, ali i graditi dugoročne potencijale usredotočujući se da shvate e, svoje potencijale u određenim regijama i da se usredotoče na ono gdje je najbolje mogu e, imati rezultate i dugoročne i kratkoročne. Što to znači u smislu e, ponovnog uspostavljanja prioriteta? Ovdje imate schemu onoga e, na što se usredotočujemo u ovom izvješću, a poruka je sljedeća. Kohezijska politika čini više stvari. Ona upravo sada radi mnogo kada se radi o sektorskom razvoju i pametnoj specijalizaciji, rad koji se usredotočuje na sektore i poduzeća i to treba nastaviti. Međutim, naš argument jest da trebamo imati i snažan, snažan fokus na horizontalna pitanja koja zaista pomažu da se izgrade ti potencijali u regijama. Mi govorimo o pet glavnih eh, područja politika. Dakle, makrookoliš, eh, poslovni okoliš, regionalni poslovni okoliš, urbanizacija, eh, vještine i institucije. I izvješće jako mnogo govori o tome da bi se trebali usredotočiti da se kohezijska politika, politika mora snažnije usredotočiti na ova područja kao i na druge politike i instrumente za financiranje. E, I u sljedećih nekoliko slajdova ću vam reći nešto o tim područjima politika. Prvo je e, poslovni okoliš. Dakle, govorili smo o ključnoj važnosti posebno u regijama niskog rasta da treba e, se prebaciti na stvari koje možemo, kojima možemo trgovati i ulaganja u taj sektor. Dakle, ovdje govorimo o veličini poduzeća, to je nešto što je poznato. E, dakle, obično u regijama koje zaostaju poduzeća su manja nego u ostalima, a i u nekim zemljama imamo posebno mala poduzeća koja se usredotočuju na stvari koje, kojima nije moguće trgovati. Dakle, mnogo smo govorili na, o poslovnim pokazateljima na regionalnoj razini i postoje velike razlike u poslovnom okolišu ne samo e, među zemljama nego i među regijama unutar zemlje. I e, poboljšanje tog poslovnog okruženja ima jako veliki učinak na razini poduzeća kada se radi o dobiti, razini ulaganja i sl. Dakle, ako se poboljša poslovni, poslovni okoliš, to je veliki, veliki napredak. Ako idemo na gradove, ovo je slika Rumunjske koja pokazuje ljubičastom bojom sve gradove sa barem 30 tisuća stanovnika. Ovdje vam pokazujemo da se stanovništvo e, e, fokusira na ove, na ove glavne e, veće gradove, ali postoje i sekundarni gradovi su veliki potencijal koji se premalo iskorištava u Europi. Kohezijska politika već e, dosta naglašava gradove, mnogo više se može učiniti. Gradovi predstavljaju područja gdje kohezijska politika se treba više usredotočiti i to na prevladavanje određenih narušavanja koji dovode do neučinkovite urbanizacije, ali i koji povezuju gradove sa e, svojom, sa, svojom okolicom kako bi imala manje regija koje zaostaju. Vještine su još jedna, jedno područje koje naglašavamo. Ovdje gledamo na rezultate od 2012. i u zelenom su razne regije Italije, a e, žutom bojem su označene samo usporedbe među zemljama. Ono što je zanimljivo, Italija možda ima dramatičnije rezultate od drugih, ali postoji veliki jaz između raznih zemalja u Europi. I ovdje vidimo da regije koje imaju najbolje rezultate u Italiji su na istoj razini kao i e, najuspješnije zemlje Europe, a najmanje uspješne regije su na razini najmanje uspješnih zemalja u Europi. I to je dosta značajno kad razmišljamo o promjenama tehnologije i e, prilikama za pojedince kao i za regije. Zato se trebamo usredotočiti na vještine, ali ne samo putem obrazovanja ili ponovnog osposobljavanja, nego e, vještine su izuzetno važne za regije. E, na kraju bih želio e, reći posljednju stvar. To zovemo onim stvarima koje je vrlo teško artikulirati, a to su institucije o tome ne govorimo samo u Europi, nego u cijelom svijetu. U Svjetskoj banci institucije su izuzetno vezane za gospodarske rezultate, ali ne znamo kako to prevladati. Ovdje je poruka da postoji mnogo odstupanja kod institucija u svim regijama i mnogo prilika za napredak. Ako sve regije u e, zemljama mogu samo se poboljšati da budu na srednjoj razini ili vodećoj razini, imali bi jako značajne promjene. Ali posljednja stvar koju želim reći ono o čemu govorimo u ovom izvješću nisu samo institucije, nego da kohezijska politika mora više, više, centrirana na regije. I kada govorimo o poboljšanju institucija, to neće doći samo od ljudi kao što sam ja, koje vam, e, koje vam izrađuju dobra izvješća, niti od nekih politika koje e, postavljaju određene uvjete i e, vrlo stroga pravila. Međutim, e, ono što je potrebno je da jedna regija E, preuzme odgovornost za svoje politike, da bude odgovorna za razvoj tih politika, ali u snažnu tehničku pomoć i u snažne e, napore putem kohezijske politike za razvoj kapaciteta. U programu za, za e, regije koje zaostaju pokazuje se da postoje obećavajuće prilike i kada ulazimo u to novo programsko razdoblje pokušat ćemo taj pilot projekt još, još više poboljšati. Ovo izvješće izlazi za par tjedana, dakle bit će objavljeno za par tjedana. E, imamo ga i u Growing United, dakle koji smo objavili prije par mjeseci, a e, i također je na raspolaganju i možete ga pogledati. Very Hvala lijepa na ovoj vrlo zanimljivoj prezentaciji. Dakle, imamo li mi tu istu nešto čega smo svi svjesni, a ne razgovaramo o tome. Evo, kolege, izvolite, gospodin Van Nistelo i onda gospođa Maletić. Hvala lijepa na informacijama. Propustio sam prvi dio vašeg izlaganja, ali kad govorite o vještinama, govorili ste, govorili o poslovnom okruženju, moj dojam je da to povezano i s europskim semestrom. Dakle, zemlje koje promišljaju taj plan o reformama, nego sa kohezijskom politikom kako to činimo sada. Dakle, to tematsko koncentriranje, zbranje rezultata, dakle, energija, prijelaz i slično. Dakle, to postaje težak teret kohezijske politike. Možete li nam reći nešto više o tim zemljama, o tom pristupu strukturnih promjena, dakle to je taj pristup Europske komisije. Može li se to nekako sve zajedno spojiti? Bilo bi divno da to imamo, sad ne znam li to išlo od prema gore ili od ozgora prema dolje. Što vi mislite? Regionalna politika ili politika reformi? O čemu mi tu govorimo? Hvala lijepa, gospođa Maletić je sljedeća. Izvolite. Da, ispričavam se. Prvo ćemo prikupiti pitanje i komentare, onda ću vam dati riječ. Izvolite, gospođo Maletić. Hvala lijepa na vašoj prezentaciji. Drago mi je da još jedna studija pokazuje, dakle da kohezija daje rezultate i u praksi i vaš zaključak je Dakle, da imamo e, sve veći raskorak između država članica, su razlike sve veće. Međutim, isto tako onda ste analizirali i dobro predstavili da imamo te poteškoće dakle u pogledu tih sve većih razlika unutar pojedinih država članica. Zato mi se svidjelo jako ono što ste rekli na kraju, da bi u stvari trebali imati tu strategiju e, razvoja koja je nekako u vlasništvu te lokalne razine, naravno uz e, sve instrumente kohezijske politike. Dakle, moje pitanje je povezano s time. I isto tako ste rekli, dakle, pametnu specijalizaciju. Kad malo vidim sada provedbu te pametne specijalizacije, to se više odnosi na središnju vlast i onda određene industrijske potencijale. Dakle, o tome se više odlučuje na nacionalnoj razini, a manje sudjelovanja djelovanja lokalnih i regionalnih jedinica. Ja mislim upravo ono što ste vi rekli da bi trebali provesti tu specijalizaciju na taj način da idemo u pravcu od ozdola prema gore. Dakle, da svi dionici sudjeluju, dakle i oni sa lokalne, regionalne razine, dakle lokalna administracija zajedno sa znanstvenim institucijama, sa raznim organizacijama, ljudi koji žive u toj regiji, da oni odluče koji su tu potencijali i kako to možemo razviti, dakle temeljem pametne specijalizacije, te strategije, ali naravno to bi trebalo učiniti i s drugim e, regijama, dakle okolnim područjima i da na taj način ugradimo tu kohezijsku politiku. To je jedan dio pitanja. Čisto me zanima da li i vi kad ste govorili o tome, to je bila, da li je to bila vaša ideja iza toga? A sljedeći dio se odnosi na ono što je gospodin Van Nistelo isto spomenuo, ta veza sa strukturnim reformama. Ne možemo ostvariti dobre rezultate kroz kohezijsku politiku ako ne mijenjamo, reformiramo sustav kao takav. A kako to možemo dobro kombinirati i povezati? Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, gospođa Krel, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Nisam baš iznenađena što obrazovanje, obuka, osposobljavanje je nešto što je važan faktor u ovim regijama koje zaostaju. Pa me zanima koje je vaše stajalište trebalo bi onda koristiti te mogućnosti kombiniranja dakle različitih fondova recimo sf i drugih kako bismo omogućili to obrazovanje koja bi bila vaša preporuka. A drugo pitanje koje ja imam je rekli ste da u regijama koje zaostaju dakle lagging regions je posebno veća nezaposlenost žena ali ako sam vas dobro shvatila, općenito govoreći, kada govorimo o nezaposlenosti u tim regijama, ona je dramatično veća nego u drugim regijama. Dakle, ne želim sada raditi neku veliku razliku između muškaraca i žena, jedni i drugi su pogođeni. Ali meni je to poznato iz istočne Njemačke. Kada smo mi imali onaj cijeli proces restrukturirana nakon ujedinjenja Njemačke, onda je veliki broj žena, to je bilo tako, veliki broj žena je otišlo među nezaposlene kako muškarci ne bi izgubili posao, jer oni manje, oni lošije podnose to da su nezaposleni. Neću sada to poopćavati. Ako sad podržimo žene, ako ih uvedemo na tržište rada, ne bi li to onda još zaoštrilo nekakvu situaciju u pogledu nezaposlenosti? A kad kažete na tome treba poraditi, gdje onda vidite prednosti? Prednosti dolaze, po mom mišljenju, tek ako možemo ponuditi jedan, jedan, jedno živo tržište rada. Ja sam uvijek za to da se i žene i muškarci jednako mogu sudjelovati na tržištu rada. Nemojte me tu krivo shvatiti. Međutim, ne vidim kako to možete organizirati kao nešto pozitivno za regije, dakle da to potakne ako više žena sudjeluje na tržištu rada. Gospodin Bogović, izvolite. Hvala lijepa. Hvala lijepa na ovoj istinu kvalitetnoj prezentaciji. Mislim da to nas može podržati u našem budućem radu. I dodatno tome jasno objašnjava što je kohezijska politika. Kad u nadolazećim tjednima i mjesecima budemo govorili o budućnosti kohezijske politike, nadam se da ćemo imati ovu prezentaciju pred očima. I to bi trebalo biti pred očima onih koji stvari odlučuju o proračunu. Jer kohezijska politika je bitna, pogotovo u onim regijama, e, dakle jednako i u regijama koji imaju manji i veći BDP. Dakle, kad govorimo o regionalnom razvoju, uistinu je bitno da temeljite vaš e, razvoj na vašim potencijalima, na onim što se uistinu može iskoristiti. Isto tako je vrlo važno da regije imaju i dovoljno nadležnosti e, i to temeljem načela subsidijarnosti. Ono što je nadalje bitno u pogledu vašeg izvješća je fokusiranje na vještine. I mislim da trebamo ohrabriti obrazovne sustave, dakle da nastave s tim promjenama. Jer kad smo ispitivali poveznice između obrazovnih sustava i nezaposlenosti, vidjeli smo da je najveća nezaposlenost tamo gdje e, je najlošija povezanost između poslovnog okruženja i obrazovanja. I imamo i te dualne sustave. Neke e, zemlje su tu dosta pocijenjene. Vrlo je važno da kad pokušamo naći odgovore na takve izazove, da koristimo kohezijsku politiku kao jedan pokretač za sve promjene koje se moraju provesti u određenim državama članicama ili regiji. Ali imam i pitanje za vas. Kada govorimo o urbanizaciji, iz vašeg izvještaja smo shvatili da bi gradove trebalo vidjeti kao motore razvoja. Ja se baš ne slažem s time. Ako zaboravimo ruralna područja, ako zaboravimo dakle ulogu i nužnost digitalnih vještina koje treba unijeti broadband, sve što treba unijeti u ruralna područja, onda ćemo se suočiti s tim problemom koji imamo u Europi, da ljudi iz ruralnih područja se preseljavaju u gradove iz siromašnih regija u bogatije i siromašnih zemalja u bogatije zemlje. A moramo obratiti pažnju na to i istinu bi trebali tu ulagati. Dakle, one regije koje zaostaju, njima treba kohezijski fond. Inače ćemo imati velike probleme e, u pogledu urbanih centara. Bit će onda teže riješiti te probleme i bit će nam potrebno još više sredstava kako bi mogli pomoći razvoju ruralnih područja. Da, svima nam je, sljedeći govornik, svima nam je poznato, dakle, mišljenje Europske u pogledu konvergencija i svjetske banke. Međutim, veliki broj institucija e, ozbiljno sumnja učinkovitost konvergencije. U stvari, više puta smo čuli jasno tu poruku e, da je konvergencija nešto što je bitno. Međutim, ako sam nas dobro shvatio, stavljen je određeni naglasak na NAC3 i e, gradove srednje veličine. Mi uvijek čekamo na prijedloge. Je li onda prijedlog da idemo u pravcu NAC3, dakle da bi mi promijenili strategiju, dakle ne idemo na NAC3, već da se koncentriramo na gradove srednje veličine, jer e, kod njih je jako važan rast. Rekli ste, spomenuli ste 40%, je to čisto analiza ili prijedlog da bi trebalo doći održanog pomaka u tom smislu? Hvala lijepa, gospođa Breso, izvolite.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 Regije s niskom razinom razvoja obično su uključene u zemljama koje imaju različite dinamike između regija. U slučaju Italije e, imamo e, neke regije koje su među najbogatijima u Europi i regije koje su među najsiromašnijima u Europi. U odnosu na zemlje koje imaju e, regije koje su sve s niskom razinom razvoja, to stvara probleme jer razina prihoda i plaća i e, socijalnih doprinosa koji su jednaki u svim sektorima, barem u svim javnim sektorima, srednji troškovi usluga su usklađeni prema najbogatijim regijama i to otežava konkurentnost tih regija. Osim toga, prema europskim pravilima nije moguće diferencirano smanjiti e, poreze na poduzeća u odnosu na regije. I to zapravo e, na neki način smanjuje konkurentnost kada se radi o mjerama koje možemo poduzeti. Što vi predlažete? Jer nema sumnje da je jedan od povijesnih e, problema kao što je spomenula i kolegica Krell, cijelog e, e, juga Italije je vrlo niska razina aktivnosti, a to se objašnjava i e, naravno crnim tržištem, radom na crnom. To je vezano i za drugačiju mm, razinu tradicije, niska zaposlenost žena, isto tako elementi koji Eh, obeshrabruju zbog eh, nezaposlenosti i rade na crno. Zato imamo i kulturološki problem i zato bismo trebali posebne, eh, posebne preporuke kao i neke ex ante provjere. Moskva, the floor Gospodin Moskva, izvolite. Hvala vam predsjednice. Ja bih postavio jedno pitanje našem govorniku. Želimo zahvaliti na svim pruženim informacijama. Ovdje se radi o prioritetima za kohezijsku politiku, no znam da vaša institucija e, također odobrava zajmove zemljama u razvoju koji imaju poteškoće. Vi ste spomenuli Rumunsku. A mene bi zanimalo što je sa zemljama e, u južnoj hemisferi, primjerice u Karibima, zemlje poput Haitija, ako im date zajam, odnosno pomoć, e, kako to izgleda danas? nakon svega onoga što se dogodilo na Haitiju. Dakle, neovisno Europi i Rumunjskoj, imate li e, posebnu politiku prema tim zemljama? Well, no more questions. These were the questions from... Ovo su bila pitanja e, članova našeg odbora. Čitav niz različitih pitanja. Dakle, tko će započeti? Ovo ispričavam se. Imamo još jedno pitanje. Posljednje pitanje, gospodin Rope, izvolite. Hvala lijepa. Hvala što ste mi dali riječ. Nisam bio viđen kad sam dižao svoju karticu prije. Imam neke ideje komentare i neka pitanja. Situacija u državama članicama je različita. Ne možemo ih staviti na istu razinu, neke zemlje su veće, neke su manje, neke imali nekoliko regija, neke nemaju ni jednu, neke se bolje razvijaju, neke druge. Tu imamo i različita povijesna iskustva. Ali prije nego što postavimo pitanjima i dajemo informacije i tu smo različiti. Hvala lijepa na svim informacijama koje ste nam dale. Mm, veselit će me rezultati vašeg rada. I drago mi je što vi vrijednujete kohezijsku politiku Europske unije na pozitivan način. Evropska unija je najveće područje kohezije na svijetu. Konvergencija znači da je kohezija uspješna. Moje pitanje je dosta konkretno. Moja zemlja plus druge baltičke zemlje i Malta nemaju regije. Ja dolazim iz Litve. Da li mislite da to usporava koheziju ili to pozitivan ili negativan faktor? Obično u zemljama gdje ne postoje regije, samo se glavni gradovi brže razvijaju. I na taj način dođe do velikih razlika unutar zemlje. Ponekad imamo i tri do četiri puta različite regije i glavne gradove. Što mislite o 800 tisuća ljudi kao faktor za regiju u Europskoj uniji? Je li to savršena brojka? Ne mislite da bi trebali pri tome uzeti u obzir veličinu zemlje? Mi još jedno pitanje. Vi ste usporedili zemlje u skladu sa BDP-om. Mislite li da je BDP E, dostatan indikator za usporedbu. Idemo uzeti zemlju koja je postigla 75% e, e, EU prosjeka. To je pravilo koje je dogovoreno u Europskoj uniji. 75% ukazuje na to da regija ili ta zemlja više nije siromašna. Međutim, razina prihoda u toj zemlji može biti tri puta manja od prosjeka. Da li je onda BDP dostatan pokazatelj? Ne bi li trebali uzeti i prihode u obzir? Ljudi samo direktno osjećaju prihod, novac koji imaju, koji mogu zaraditi. I kolega već spomenuo ulogu e, zajedničke poljoprivredne politike kada govorimo o koheziji. Pa bih ja pitao u istom pravcu. ZPP je ogroman program, projekt koji je povezan sa kohezijom. Što vi mislite o tome? I moje završno pitanje. Da li mislite da postojeća kohezijska politika je optimalna? Ili mislite da trebamo ubrzati koheziju? I da moramo uvesti neke dodatne faktore. Ne bi trebali govoriti samo o poboljšanju poslovnog okruženja ili institucijskim strukturama. Možda bi trebali upotrijebiti Junkerov plan u tom smislu Možda bi to moglo poboljšati koheziju. Postoje neka područja u Europi koja su prenapučena e, s poslom i poslovanjem, pa imaju druga pitanja i probleme kao što su onečišćenja i slično. Gospodin Hekman, izvolite. Hvala vam predsjednice ja obećajem da će moje pitanje biti vrlo kratko. Bilo mi je zanimljivo saslušati ovo izlaganje. Pažljivo sam saslušao prijedlog da bi periferna područja trebale, trebala ulagati u potporu poslovnom okruženju i institucijama kako bi im se povećale prilike. No imam jedno pitanje za autore ove prezentacije. Jeste li razmislili o odgovoru na sljedeće pitanje? znam iz iskustva da su neka periferna područja na periferiji već deset godina i dakle iskoristila su sredstva iz kohezijske politike. Ja ne sumnjam da je to najbolje što im se moglo dogoditi, međutim ta se područja urbaniziraju, tu se podržava razvoj vještina, e, uspostavlja se najbolje moguće poslovno okruženje i daju potporu institucijama. Međutim, usprkos tome i dalje e, zaostaju za ostalima. Jeste li razmislili o tome zašto je tomu tako? Evo, to su bila pitanja, to čitav niz pitanja iz od članova odbora Ređi. E, mi ćemo u svakom slučaju pozdraviti sve dodatne informacije e, koje nam možete preslijediti, a sada ćemo rado čuti vaše odgovore na postavljena pitanja. Hvala. Hvala vam na ovim E, pitanjima. Nažalost, ne mogu nikako odgovoriti na sva pitanja u sljedećih deset minuta. Neću moći obuhvatiti sve, samo ću pokušati probrati neka. Ovo posljednje pitanje se odnosilo na to da neke regije e, rade sve što treba, no i dalje zaostaju. Taj proces je dinamičan po svojoj prirodi i ovisno o tome u kojoj se fazi nalazite u procesu, posebno kada je riječ o zemljama e, središnje istočne Europe, e, gdje još uvijek nije odrađen proces konvergencije, e, postoji velika vjerojatnost kod takvih zemalja da dođe do konvergencije e, u odnosu na prosjek e, Europske unije, ali unutar tih zemalja se može dogoditi da velika e, urbanizirana područja rastu brže i da se tu razlike povećaju. I zapravo se ovdje u ovome izvješću kaže da nam konvergencija može biti cilj, ali u konačnici sve regije neće doseći istu razinu. I to ovisi o tome gdje se nalaze, koliko su gusto naseljene, tu ima čitav niz čimbenika koji na to utječu. I zapravo ta zamisao, zamisao da politike budu ciljano usmjerene na ono što je realno u pojedinoj regiji je važno jer ne možemo, e, jer se tu zapravo prepoznaje činjenica da se ne može očekivati isto od svih regija. Možda taj e, moj odgovor nije dostatan, to je samo nekakav osnovni odgovor u osnovnim crtama. E, nekolicina vas je spomenula NAC 2 i NAC 3. I što se toga tiče, E, rekao bih sljedeće. Naime, mi se e, u ovome izvješću zalažemo za to da se zapravo sve ovisi o tome kako se stvari mjere, ali kada se govori o samoj intervenciji, dakle tamo gdje se mjere provode, gdje se kreiraju, to u ekonomskom smislu mora e, uzeti u obzir postojeće prilike na tržištu, ali su tako i e, određene e, probleme na tržištu. A ponekad se tu se to tiče same, same samih gradova, urbanizacije gradova, a ponekad to može biti na nacionalnoj razini i ovisi o makrookruženju. Neću sada ovdje ulaziti u raspravu o tome što je bolje nad na tri, mislim da trebamo intervenirati na e, odgovarajućoj razini i moramo biti svjesni činjenice, a mislim da jesmo, da visoka razina prihoda u NAC2 može zapravo maskirati stvarni cilj, jer što je stvarni cilj? GDP po glavi stanovnika ili ne? GDP po glavi, BDP po glavi stanovnika u stvar nije dovoljan. Dakle, vi možete imati visok gospodarski rast i visoku stopu BDP-a po glavi stanovnika, a istovremeno da postoje velike razlike na lokalnoj razini i na razini samih kućanstava. Zapravo je poanta u tome da moramo analizirati situaciju na različitim razinama i da se ne smijemo hvatati za podatke kao što su BDP po glavi stanovništva. Moramo razmisliti o e, nejednakosti, o socijalnim vještinama i o prilikama koje se nude ljudskom kapitalu i o samom okruženju. Dakle, to je sve ono što treba obuhvatiti. Što se tiče e, gradova, tu sam nešto zabilježio, razgovarali smo o tome, e, Dakle, u svezi s gradovima htio bih iznijeti jednu važnu poruku. Mi smo u ovom izvješću naglasili činjenicu da su važni sekundarni gradovi i dakle ne treba se usmjeriti samo na gradove na štetu okruženja, dakle perifernog područja, nego kako spriječiti preljevanje. Naime, regije koje se nalaze u blizini gradova najčešće e, imaju koristi od toga i zapravo postižu veću, veći stupanj razvijenosti od udaljenih regija. Dakle, na koji način e, iskoristiti gradove za širenje gospodarske aktivnosti u regiji. I tu dolazim i do infrastrukture. Mi smo ovdje naglasili da se u većini slučajeva ne govori o dakle, velikoj infrastrukturi, ali da treba razgovarati o infrastrukturi koja povezuje gradove, unutar gradova i izvan gradova, te o e, informatičkoj infrastrukturi. Samo da se vratim na prvo pitanje Dakle, tu je iznesena sugestija da vještine, poslovno okruženje, e, urbana područja, dakle, postavljeno je pitanje kako se to uklapa u kohezijsku politiku. Možda treba reći da većina ovih stvari spada u kohezijsku politiku i gradovi već spadaju u to. Poslovno okruženje je također sastavni dio toga i u nekim inicijativama e, se posebno govorilo o tome da se uklone regulatorne prepreke na lokalnoj razini. Mislim da to možemo odraditi u sklopu kohezijske politike. Mislim da su zahtjevni stvari poput makrookruženja. što se tiče vještina, mislim da će Kristjan nešto više reći o tome, ali možda bi glavna poruka e, koja je relevantna za vještine bila da treba integrirati postojeće instrumente, one koji se nalaze unutar kohezijske politike i izvan nje i vidjeti kako zapravo postići bolju koordinaciju između tih instrumenata i kako e, kod financiranja projekta iskoristiti različite instrumente e, i to u sklopu provedbe istog programa. Evo ja ću sada tu stati i predajem riječ Krišćanu. Hvala ti Tom. Ja ću se usredotočiti na dva pitanja. Kao prvo, e, e dakle, reforma politika u strukturnom smislu gledano od ozdo iz perspektive e, regija koje zaostaju, prepreke e, se nalaze i na lokalnoj i na nacionalnoj razini, dakle prepreke za njihov e, napredak. Mislim da to svi znaju, ali mislim da to treba znati prepoznati iz perspektive razmišljanja o politikama. Mi sada surađujemo sa hrvatskom vladom i lokalnoj samoupravi u regiji Slavonije, Barmi i Srijema i pokušavamo upravo ustanoviti što učiniti sa projektima koji su u, da, u tijeku da se e, postigne da ta e, regija krene prema naprijed jer ona zaostaje već dva desetljeća. U razgovoru sa lokalnim dužnosnicima postalo evidentno da su neke stvari e, u dosegu lokalne vlasti, a ostalo spada u nacionalnu politiku. I zato treba vidjeti koji su instrumenti koji su na raspolaganju i na koji način se oni zajedno mogu iskoristiti, dakle kako, kako izraditi instrumente na način da, da se omogući interakcija, koji su tu procesi, uključeni u to i iz jedne filozofske e, perspektive mislim da je to važno e, prepoznati. Zatim e, bih htio nešto reći o vještinama. I zapravo želim reći sljedeće. Mislim da će se svi u ovoj dvorani složiti sa mnom kada kažem da je ulaganje u obrazovanje i vještine iznimno važno i da je to važan pokretač regionalnog razvoja. Uostalom, mi smo i u ovome izvješću rekli da treba jasno reći što to podrazumijeva. Dakle, ne radi se samo o poveznici između poslodavaca i obrazovnih e, ustanova koje se bave stručnim, strukovnim obrazovanjem. To je prva stvar. Međutim, e, postoje e, osnovne vještine koje su bitne za uspjeh na tržištu rada i tu postoje velike razlike diljem Europe. U nekim zemljama udio mladih koji su izišli iz obrazovnog sustava i e, koji su se koji su ušli na tržište rade, rada je vrlo visok i vrlo često oni dolaze iz e, regija koje zaostaju i iz e, socio, nepovoljnog socioekonomskog okruženja. Dakle, ono što treba postići je da djeca koja odrastaju u regijama koje zaostaju ne budu u nepovoljnijem položaju što se tiče osnovnih kognitivnih vještina, kao što je čitanje matematika, rješavanje problema i tako dalje. Dakle, to je sve ono što je nužno na e, sadašnjem tržištu rada. Dakle, treba diagnosticirati situaciju, uočiti gdje su razlike i čini mi se da mi u Europi ponekad e, ne obraćamo dovoljnu pozornost na te razlike i ponekad e, samo razmišljamo o tome kako, kako jedna zemlja postiže rezultate u odnosu na druge, ali ne razmišljamo o tome kakve uspjehe, koje su razlike u uspjehu djece, ovisno o njihovom podrijetlu i regiji s koje potječu. Prema tome, kohezijska politika je u tom smislu ključna kod e, napretka e, regija koje zaostaju. E, nešto ću reći o tržištu rada i dakle, rodnim aspektima. Kod povećanja produktivnosti očekuje se otvaranje novih radnih mjesta. Dakle, očekuje se da bi to trebalo koristiti svima i da nema nikakvih prepreka. Vrlo često se, e, čak i kada se otvaraju nova radna mjesta, pojavljuju prepreke i e, dakle upravo rodni aspekt je pritom vrlo važan kod zapošljavanja i mislim da to treba znati dobro sagledati, ali ne radi se o tome da su svi tu gubitnici. Dakle, radi se o otvaranju novih radnih mjesta, o stvaranju e, povoljnog poslovnog okruženja, o ulaganju u ljude kako bi iskoristili ta radna mjesta koja postoje, koja se stvaraju. Hvala, hvala vam lijepo i hvala vam na ovom izlaganju te na prilici e, da se uključite u našu raspravu. Zahvaljujem sada svima i time smo zaključili raspravu e, pod ovom točkom dnevnog reda. Možda ćemo imati priliku o tome ponovno raspravljati s vama. Hvala vam, hvala vam što ste nam pozvali, hvala vam na pitanjima. Kao što sam već rekao, nama je vrlo važno čuti vaše mišljenje i e, dobiti uvid u to kako se vodi rasprava, kako razmišljaju zastupnici u ovome domu i na tome smo vam zahvalni. Knjigu ćemo objaviti. u drugom dijelu svibnja i osigurat ćemo da dobijete kopije. Hvala lijepa. Zamolit ću tajništvo da bude u kontaktu s vašim uredom i to će biti za nas izuzetno zanimljivo da vidimo ovu publikaciju. Hvala. Sada nastavljamo, dame i gospodo, sa našom sljedećom točkom dnevnog reda. Radi se o prvom, prvoj razmjeni mišljenja o prijedlogu uredbe e, vezano za e, uredbu o zajedničkim odredbama, dakle izmjene te uredbe. Imamo su izvjestitelje, gospođa Konstance Krell i gospodin Van Nistelrooy. Oni su već ovdje. I danas imamo prvu razminu mišljenja. Odgovorno, odgovorni odbor je naš odbor ređi. Kao što znate, moramo malo opet pričekati kako bismo prihvatili naše odgovornosti. Dobit ćemo mišljenja iz više odbora, možda polovicu odbora u ovom domu, dakle za proračun, za zapošljavanje, ITRE, TRAN, AGRI, PEŠ IFAM. Dakle, svi oni su zainteresirani za ovaj dosje i pripremit će mišljenja. Započet ćemo sa prvom razmjenom mišljenja i ću riječ su izvjestiteljima koji će započeti. Please, Gospodin Dakle, da dobijemo prvi dojam. Dakle, da vidimo što misle kolege i Europska komisija. Već ovdje u samom tekstu prijedloga imali smo eh, potpredsjednika Dombrovskija, mi smo ga poslušali i on je rekao da postoji jasan odnos između kohezijske politike i naših kohezijskih fondova i europskog semestra i programa nacionalnih reformi i e, preporuka za pojedine zemlje. Na taj način korisno je razmisliti o tome koji instrument bi mogao funkcionirati. On je govorio o pilot projektu, to je neki neki pokus, neki pokušaj i postoji jedan tekst koji će biti ojačan u budućnosti, vidjet ćemo budućnost, u skoroj budućnosti ako dobijemo e, višegodišnji e, financijski okvir ili e, uredbu. Ali moramo vidjeti na koji način to provesti. još uvijek sam u istoj situaciji u kojoj sam bio, možda čak i pod većim pritiskom, i postavljam svoje pitanje potpredsjedniku. Pitao sam ga Gdje će biti locirane te sektorske politike u sljedećim prijedlozima za politike? I pitao sam ga zašto treba postojati odnos između e, uspješnosti? I nisam dobio nikakve odgovore ne postoji jasan odnos između instrumenta e, pričuve za ostvarenje postignuća, niti smo dobili odgovor zašto e, treba postojati ta veza. Međutim, nakon e, pitanja Dombrovskija e, postavili smo usmeno pitanje na plenarnom zasjedanju u Ožiku, međutim nisam baš zadovoljan s odgovorima, jer mi kao parlament na odličju o izvješću Westfall smo rekli da želimo e, povećati te pričuve za ostvarenje postignuća na 21 milijardu. I onda država članica može ubrzati proces i postići ciljeve možda za dio svojih zadataka prije 2020. i fleksibilno potrošiti taj novac. Nismo dobili nikakav odgovor. Fleksibilnost, nema fleksibilnosti, želite li nešto promijeniti u uredbi? Ne, nećemo mijenjati uredbu. Nikako. Dakle, vidio sam da Europska komisija je neka vrsta cjeline. Ne možete razgovarati s jednom glavnom upravom i s drugom i dobiti različite odgovore. A i kolegi kaže da ako želi izmijeniti e, E, e, ove preporuke pro pojedinim, odnosno e, uredbu o zajedničkim odredbama, međutim nema komunikacije. Ne znam je li ima prihvatljivih riječi, međutim nisam daleko od toga da to odbijem, ali želim dobiti odgovor na to što se zaista tamo događa. Nije moguće da je parlament zapeo da sami sebi štetimo, a da ne dobijemo nikakve odgovore. Moramo pričekati i vidjeti kakav će biti VFO i kakvi će biti prijedlozi kako bi vidjeli što rade. Ne znam, može li mi možda netko pomoći. Dobro. Gospođa Krel. Hvala lijepa. Ja bih ovdje najradije nediplomatski reći. Zašto komisija jednostavno ne povuče taj prijedlog? Jer e, to bi nam svima uštedjelo puno posla. A kolega je već rekao, tu se postavljaju pitanja koja su postavila od početka na koje nikad nismo dobili odgovor. Malo mi je teško razumjeti dakle? dobro komisije kolegi, ok, ali ako gospodin Dombrovski kao potpredsjednik ovo ovdje predstavi i gospođa Kec je onda eh, odgovorna za regionalnu politiku i onda nas dvoje izvjestitelja smo htjeli i s oba dvoje povjerenika govoriti i onda iz kabineta gospodina Dombrovskog dobijemo da je to jedina nadležnost i da je to jedino nadležnost gospođe Krecu. Dakle, tu onda imam samo pitanja u glavi. A i sad bez obzira na to, cijeli taj postupak mi uopće nije jasan. je spomenuo da je već e, podijeljena e, ova e, pričuva za ostvarenje postignuća u nacionalnim ombatnicama. Dakle, svi žele u istinu i doći do novca. To sad što to sve još ne funkcionira je na tome što smo to prekasno proveli, tako da države članice nisu sad već spremne, ali u stvari bi trebalo najkraje najranije, najkasnije početkom iduće godine ta pričuva za ostvarenje postignuća trebala biti na raspolaganje. Tu se opet postavlja pitanje proračuna jer imamo ove tranše godišnje koje smo isplanirali u sad postojećem višegodišnjem okviru i tu uopće nije predviđeno da do kraja 2019. uopće stoje novci na raspolaganju za pričuvu za ostvarenje postignuća. Kako ćete onda sad napisati novu uredbu gdje bi onda novac iz pričuva za ostvarenje postignuća uzeli jer još ne stoji na raspolaganju i onda preko sutra financirati pilot projekte. Kako bi to proračunski gledajući uopće trebalo funkcionirati? I tu si onda postavljam pitanje kako neki zakon koji je stupio na snagu se može unatrag, tako reći, nakladno mijenjati i da to se opet odnosi na države članice, bez obzira da su one ostvarile ili nisu to ostvarile, im se uzme opet novac na dobrovoljnoj osnovi, pri čemu se tu ne pita regije, nego države članice. I tu mi taj postupak baš nije jasan. Kako u jednoj federalnoj državi članici bi trebali oni natjerati regije da vrate novac? Sva ta pitanja sam imala već i prošli puta kada smo e, razgovarali o tome i postavila sam ih komisiji i do dan danas sam dobila vrlo nezadovoljavajući odgovor ako uopće ikakav. I iskreno rečeno, ponavljam ono što sam prvi put rekla, pa ne može se od Europskog parlamenta, od ovog odbora očekivati da u stvari 21 milijardu eura prije nego što imamo novi prijedlog za novi VFO vratimo komisiji i koje onda neće kroz shared management s državama članicama raditi na tome, nego central management komisija sama odlučuje i mi onda u stvari kažemo, ma nama uopće ne treba taj novac u kohezijskoj politici. Mi se ovdje borimo za svaki euro za buduću kohezijsku e, politiku. Ja nemam pojma što ćemo idući tjedan e, dobiti e, u pogledu novog prijedloga za VFO idući tjedan. Mi uopće ne možemo prije toga dati signal da smo spremni vratiti novac. Vratiti novac komisiji. Iskreno rečeno mi ne živimo u nekakvoj staklenoj kugli. Ono što ja čujem ili po onome što ja čujem ne postoji država članica u ovoj zajednici koja će entuzijastično reći da, ja to želim učiniti i ja sam spremna i molim vas nek parlament podrži prijedlog komisije. Ja bi rado čula barem neke odgovore, ali sklona sam. Dakle, kao prvo, ako komisija može sad to ipak povuče, do prijedloga višegodišnjeg financijskog okvira, a to bi se i možda moglo dogoditi, ali ja apsolutno podržavam prijedlog Lamberta da ovdje imamo saslušanje, dakle hearing, gdje ćemo pitati e, što regije uopće misle o tome, ali nekoga koje će više znati o pravnim učincima. Čisto pitati kako, pitati kako je tu pravna situacija, kako se to uopće može učiniti. A ako i na sve to dobijemo pozitivne odgovore, o kakvom se tu postupu uopće može raditi? Kako uopće možemo vratiti taj novac komisiji? Jer ta pitanja uopće nisu razjašnjena u prijedlogu i prije nego što se na to da odgovor, ja nisam spremna ovdje imati ikakve pozitivne amandmane. I mislim da smo svi kolega i ja tu, da smo istog mišljenja. Ah, Dobro. Imamo e, i e, prezentaciju izvjestitelja, To su zapravo izjave da ima mnogo jasnih pitanja koja nisu dobila odgovor tijekom prethodnih sastanaka i tijekom vaše komunikacije s Europskom komisijom. Možda bih dala riječ predstavnicima Europske komisije kako bi pokušali odgovoriti na neka pitanja, a onda možemo nastaviti sa izvjestiteljima u sjeni, zato što u ovom trenutku imam samo prijedlog za posebno saslušanje koje dolazi od dva su izvjestitelja. A nakon njihovog izlaganja mislim da ćemo se svi složiti da trebamo to posebno saslušanje. Ali započet ćemo sa odgovorima e, komisije. Gospodin von Breska, imate riječ. Hvala gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem i e, zastupnicima iz parlamenta na njihovim primjedbama i pitanjima. Bojim se da neću moći odgovoriti baš na da vaša današnja pitanja, međutim pokušat ću barem malo osvijetliti i objasniti naš prijedlog. Mislim da ne treba naglasiti važnost strukturnih reformi, tu se svi slažemo, međutim način na koji gledamo na taj instrument odnosno taj prijedlog e, komisije da e, imamo taj pilot e, instrumenta je da je to zapravo prilika za države članice koje na potpuno dobrovoljnoj bazi mogu, ako smatraju da je to pravi put, koristiti dio ili cijeli novac ove pričuve za ostvarenje postignuća za strukturne reforme. Mi smatramo da trebamo dati tu priliku državama članicama, jer možda postoje situacije u kojima programi neće e, postići i ostvariti svoje ciljeve i umjesto da izgube taj novac, države članice će imati priliku koristiti taj novac i naravno taj novac bi ostao u toj državi članici, ne bi išao nigdje drugdje, niti komisiji, kako bi država članica koristila taj novac u druge svrhe. I zato mislim da je to način na koji mi gledamo na to. Mislim da moramo dati tu mogućnost državama članicama. Nijedna država članica neće biti prisiljena, nijedna regija neće biti prisiljena, jer e, će novac trebati uzeti iz tog programa i dodijeliti ga e, obvezi za reformu. Međutim, naravno, partnerstvo za program, e, gospodarski i socijalni partneri, regionalni partneri, njih se treba savjetovati i oni se moraju e, složiti sa svakom takvom promjenom programa. Inače, to neće funkcionirati jer pravila uredbe, a jedno je glavno načelo kohezijske politike, treba poštovati, u ovom slučaju partnerstvo u programu. Također mislimo da je to jako dobar pilot za razdoblje nakon 2020. Zato što ste vjerojatno pročitali da komisija namjerava izraditi sličan instrument nakon 2020. i mislim da već možemo neke pouke polučiti iz rasprava i e, pregovora s državama članicama o vrsti reformi koje se mogu poduprijeti, na koji način postaviti kratkoročne i dugoročne ciljeve, koji pokazatelji će moći dokazati ostvarenje ciljeva i za to bi bilo vrlo korisno kada bismo i prije novog VFO-a, prije nego što on stupi na snagu 2021. da imamo neke, e, neka korisne pouke koje možemo polučiti iz tog projekta. Također smatramo, a to je razlog zbog kojeg smo predložili da to e, bude učinjeno izravnim upravljanjem, je da u sadašnjem, sadašnjem sustavu je manje riskantno i to je manje disruptivno ako pokušamo taj mehanizam uključiti u naša pravila o e, podijeljenom upravljanju. Razmislimo onda o pitanju o tome ko će biti odgovoran, hoće li to biti upravljačko tijelo ili revizorsko tijelo, e, koji novac se može vratiti, koji ne i sva ta pitanja koja moramo razmotriti. Ako to zadržimo pod dijeljenim upravljanjem, ništa nas ne spriječava i u kohezijskoj politici da provedemo dio izravnog upravljanja. Razmislite o tehničkoj pomoći. Tehnička pomoć je na neki način i sada pod izravnim upravljanjem. I inicijativa za e, gradsko djelovanje je također nešto što, čime izravno upravlja komisija. Dakle, činjenica da taj novac je u omotnici za koheziju ne znači da, ga treba, da treba njima upravljati na dijeljen način. To je pristup koji smo imali. To treba biti jednostavno i to je razlog zbog kojeg smo predložili e, izravno upravljanje, dakle rezultate putem izravnog upravljanja. Nije niti potpuno istina da ćemo uzimati novac koji je pričuva samo za 2019. kako bi e, to koristili onda za različite svrhe način na koji mi na to gledamo jest da države članice trebaju nama signalizirati u kontekstu europskog semestra a razmišljamo i o planovima za reformu, nacionalnim planovima za reformu za 2019. One koji će biti podneseni za godinu dana, koje će podnijeti države članice za godinu dana. I to će biti prilika kada bi država članica signalizirala komisiji da želi koristiti tu mogućnost. I onda paralelno s time imali bismo e, pregovore o e, obvezama za reformu, e, o ciljevima, dugoročnim i kratkoročnim i onda bismo mogli vidjeti što država članica, jer naravno na državi članici je da odluči, koje programe i sredstva će, kojim će sredstvima doprinijeti takvim obvezama za provedbu reformi. I to će vjerojatno obuhvatiti većinu polovice, e, prve polovice 2019. godine. U svakom slučaju, s obzirom da se radi o pilotu, želimo da to bude kratko i jednostavno i zato razdoblje provedbe će biti samo tri godine, jer mi svakako znamo da strukturne reforme u pravom smislu obično traju dulje kako bi se provele i zato se radi samo o tome da se ostvare određeni ciljevi, ali ne radi se o tome da procjenjujemo učinak reformi, jer to ide dalje od te pilot faze. Zato mi to želimo da bude kratko i jednostavno. Pa bi to trebala biti jedna mogućnost koja se daje državama članicama. I posljednje, mislim da postoji za sada barem jedna država članica, uglavnom Portugal, koja je već signalizirala komisiji da bi bila jako zainteresirana koristiti takvu mogućnost ako su zakonodavci se dogovore da slijede, odnosno da poštuju taj prijedlog komisije i da E, usvoje taj prijedlog komisije. Mislim da ću tu stati, rado ću odgovoriti na vaše pitanje. Puno vam hvala. Gospođa Čenarija, želite li uzeti riječ sada? Ne? Dobro. Onda sada nastavljamo sa uobičajenim postupkom izvjestitelji u sjeni. Gospođa Tomašić, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. ECR ne e, dodi u pitanje nužnost strukturnih reformi, ali imamo ozbiljne dvojbe vezane upravo za ovaj konkretan prijedlog komisije. Želimo naglasiti da kako bismo uveli sada promjene u sadašnjoj proračunskoj perspektivi ne samo da će značajno narušiti provedbu i praćenje kohezijske politike, nego će također smanjiti potencijal učinka kohezijske politike jer se mjere mogu preusmjeriti kako bi e, poduprle široko razumijevanje strukturnih reformi e, pod e, kohezijskom politikom. Odluka da se dio ili e, cijela pričuva za ostvarenje postignuća preusmjeri, to jest prije evaluacije toga, je, mislimo da je to preuranjeno i stvara rizik da ovaj mehanizam neće biti stvarno testiran u sadašnjoj financijskoj perspektivi, a to može biti demotivirajuće za one programe koji e, će e, biti uspješni u postizanju ciljeva. E, pričuva za ostvarenje postignuća je instrument koji usmjeruje kohezijsku politiku prema provedbi rezultata. Hvala. Hvala, gospodin Van Hvala, gospođo predsjedateljice. Mislim da ovdje govorimo o nečemu što je E, vrlo e, blizu e, našem klubu ALDE. To su strukturne reforme. Mislim da je izuzetno važno da postavimo uvjete za dobre investicijske planove. I općenito ja zaista pozdravljam ideju koja stoji iza tog prijedloga, ali imam i mnogo pitanja. Naše stajalište će ovisiti i o pojašnjenjima koje će dati komisija. Primjerice, ako analiziram ovaj prijedlog, vidim novi članak 23. to jest da komisija citiram, te će donijeti odluke putem provedbenih e, akta e, kako bi se provele, kako bi države članice provele e, reforme, a isto tako će se dodijeliti sredstva, ali na temelju kakvih kriterija? da se ne suočimo s problemima za par godina sa revizorskim sudom ako ne postoje e, dobri kriteriji o tome kako, e, kako dodijeliti novac. Jer u čistom članku se kaže da se ne radi o financiranju koje je vezano za troškove. I zato mislim da zaista trebamo pojašnjenje ovoga, posebno u ovom primjeru Portugala koji ste spomenuli. Što biste točno željeli financirati na temelju kojih kriterija? Znamo li svi koji će biti e, ciljevi i kako će se e, ti ciljevi e, računati, posebno kada govorimo o provedbenoj fazi koja je kraća od tri godine. Mislim da je ključno da uspostavimo dobre uvjete ako želimo anticipirati takozvani novi instrument za provedbu reformi. Jer ako se radi o pilot projektu, a ne uspijemo, onda će biti u budućnosti mnogo teže nakon 2020 provesti e, takav instrument za reforme. Isto tako, ova pričuva za ostvarenje postignuća je nešto što bi trebao biti poticaj. Države članice se sad mogu opustiti i reći dobro, ako ne možemo to iskoristiti za naše prioritete, nećemo ništa poboljšati, nećemo poboljšati našu uspješnost jer za godinu dana možemo iskoristiti dio te pričuve za druge stvari. I ovdje bih želio da dobijem određeno pojašnjenje, jer ta pričuva za ostvarenje postignuća mora biti e, poticaj za postizanje ciljeva. Imam više pitanja, to ću ostaviti za, e, za saslušanje. Mislim da, je, da postoji hitna potreba za takvim saslušanjem, ali naše stajalište kao kluba ALDE će ovisiti o pojašnjenjima koje ćemo dobiti. Um. The Greens. Hvala lijepa. Zeleni, ne. gospodine Mata. Hvala gospođo predsjedateljice. Ovdje konačno raspravljamo nakon pet mjeseci o ovom prijedlogu komisije koji je više nego prijedlog nije samo izmjena uredbe o zajedničkim odredbama, nego E, demonstracija e, e, smjera koji želi nametnuti komisija za kohezijsku politiku i nada se da će se vijeće i parlament strogo postaviti prema tome. Što se tiče prijedloga komisije, njezin je prijedlog je da se proširi mogućnost da se cjelokupna pričuva za ostvarenje postignuća usmjeri na, na E, strukturne promjene. Dakle, govorimo o 21 milijardi za Italiju, recimo, koja je druga zemlja koja koristi kohezijsku politiku nakon Poljske, učinak bi bio 2,5 milijarde na 41 milijardu koji su predviđeni e, za program svih pet fondova. Isto tako vezano je to i za, e, za Europski fond za regionalni razvoj. Dakle, to se to komisija predstavlja kao test, pilot fazu kako bi se izradio jedan instrument za provedbu reformi koji će onda e, se financirati od sljedećeg proračuna od 2021. do 2027. ali ne pokazuje s kojim novcem. Komisija inzistira da je to dobrovoljno, da taj, da to preusmjeravanje sredstava je dobrovoljno. Međutim, znamo da strukturne reforme su dogovorene s komisijom unutar europskog semestra. Dakle, to je program na kojem se temelje gospodarske politike Europske unije. Trebamo vidjeti koji je kontekst ili paket iz, e, iz prosinca 2017. o produbljenje eurozone. Dakle, ojačanje eurozona unutar e, unutar e, pravila zajednice kako bi prisilile države članice da provedu potrebne reforme. Ali ja razmišljam o mirovinama, o tržištu rada, o obrazovnom sustavu, o pravosuđu. Više puta sam rekla da, da se slažemo s nekim reformama, posebno kada se radi o borbi protiv e, poreznih prijevara. Međutim, e, sa nekima se ne slažemo. Na temelju naše procjene o reformama ne razumijem zašto ih treba e, financirati s novcima iz kohezijskog fonda. Osim što ćemo izgubiti ta sredstva kratkoročno za regije, i ne znamo uopće zašto se nešto opet radi o nekim, nekim ugrozama za, same, za samu kohezija. Jer to su reforme koje su antiteza e, gospodarskih i socijalnih reformi kako su one ugrađene ugovorima. Također želimo naglasiti jednu opasnost. Države koje su manje sposobne koristiti europske strukturne fondove, a da ne izgube pričuvu, mogu e, na neki način to zamijeniti za strukturne reforme. Dakle, imamo jako mnogo rezervi vezanih za ovaj prijedlog. Vidjet ćemo amandmane drugih izvjestitelja i onda ćemo to razmotriti kada ćemo vidjeti nacrt samih izvjestitelja. Hvala lijepa. Hvala lijepa. To su bili koordinatori i klubova zastupnike. Imam još dva člana odbora ređi koji će se javiti za riječ i nakon toga ću dati riječ predstavnicima EXO za predstavljanje mišljenja njihovog odbora na ovu temu. Gospodin Novakov, imate riječ, izvolite. Hvala lijepa. Nisam stručnjak za komunikaciju niti za E, odnose s javnošću. Međutim, su izvjestiteljima treba više informacija, više inputa da bi nekako mogli više toga izložiti. Treba poboljšati komunikacije između parlamenta i komisije. Već na početku cijele ove teme nisam baš imao tako dobar osjećaj. Započeli smo s proračunom od 140 milijuna. I veliki broj kolega je bio vrlo sumnjičav kako s tim proračunom od 5 milijuna po državi članici prosječno ćemo izvršiti te strukturalne reforme, onda smo povećali proračun i sad imamo taj prijedlog samo u nekakvom razmaku od godinu, godinu i pol. Neću ja sada govoriti je li to dobar ili je to dobro ili loše, imat ću povjerenje u su izvjestitelje. Međutim, postavlja se pitanje koja je završna namjera, što slijedi, možda možemo biti dobri partneri u određenom dogovoru. A sad gotovo svaki tjedan sam sučen s nekim pitanjima. Što će se dogoditi dakle, sa samim rezultatima? Zašto to se uništava. Pa ne znam tko to ljudima sve govori. Posljednje što smo čuli u pogledu CPR-a, dakle uredbe o zajedničkim odredbama, je ovo pitanje koje se odnosi na korisnike. Svaka dva mjeseca mijenjamo pristup funkcioniranja fondova sa uredbom o e, zajedničkim odredbama, pričuvom za ostvarenje postignuća, sa instrumentom za provedbu reformi. Mislim da bi trebali raditi s manje toga nego prošli puta, da ima više povjerenja među institucijama. To je u zajedničkom interesu kako parlamenta, tako i komisije, a i samih korisnika. Inače, svaki tjedan moramo objašnjavati općinama, gradonačelnicima, malim srednjim poduzećima, korisnim se da ne mijenjamo pravila svaka tri mjeseca. Hvala vam lijepa. Gospođa Maletić, izvolite. Hvala lijepa. Mislim da je jako važno to damo odgovor na pitanje što želimo postići dobro, ako ćemo koristiti pričuvu za ostvarenje postignuća, imamo tehničku pomoć iz kohezijske politike. Ako ćemo zbiljno financirati tu reformu javnog sektora, dakle izgradnju kapaciteta, nove vještine, pametnu specijalizaciju, bolju pripremu država članica za buduću kohezijsku politiku, onda je to nešto što možemo prihvatiti, posebno zbog činjenice da je to dakle, na dobrovoljnoj razini. Međutim, kao što ste rekli, dakle, od strane komisije ste rekli da to želite povezati sa nacionalnim programima reforme. E, onda se kod mene javljaju sumnje, to povezivanje sa programom nacionalnih reformi, onda je to jedan novi e, SRSP. Mislim, o tome smo već razgovarali danas e, cijeli dan. Pa zašto sad odnosno na početku dana. Zašto? Dakle, SRSP, e, kohezija, priču za ostvarenje postignuća u kohezijskoj politici, dakle, sve zajedno. Čak ste i rekli da nije dobro da to imamo pod ovom idejom shared management, podijeljenog upravljanja i da bi to trebali imati dakle kroz direktno upravljanje Dakle, da bi tako trebali to ostvariti. A to je onda opet kompletni SRSP. To je nešto o čemu trebamo razmisliti. Isto tako, ono što ste vi rekli, vezano uz ovo, dobro, mi imamo fleksibilnost za države članice, bit ćete brzi, možete biti fleksibilni, E, birat ćete, dakle možete koristiti novac za strukturne reforme. A kad države članice dolaze komisiji i žele e, potrošiti novac, recimo za integralnu kulturnu baštinu, to su recimo projekti u pogledu kulturne baštine, tu imam konkretan primjer jer u Hrvatskoj smo kompletno potrošili novac za taj prioritet i nismo mogli realocirati, dakle, i prebaciti ta sredstva, dakle, sad nam treba više novca, potrošili smo i nema fleksibilnosti. A ima fleksibilnosti ako države članice se prisiljava da koriste novac za ono što bi komisija htjela da se koristi. Dakle, to nije u redu. I Trebamo vidjeti što želimo postići, dakle, s tim nacionalnim omotnicama unutar kohezijske politike. Hvala lijepa. Više se nitko iz odbora ređe ne javlja. Gospodin Palmieri, izvolite, imate riječ, možete nam iznijeti imene. Mišljenje EXO-a. Hvala lijepa. Što se tiče EXO, jedno od najvažnijih pitanja je da imamo instrument koji je od koristi za promoviranje obveza koje su preuzete od strane država članica kada govorimo o europskom semestru. Ali opet smo željeli naglasiti značaj toga da imamo jasnu definiciju e, te ideje, te strukturne reforme. Možda postoje reforme koje bi mogle dovesti dakle, do većih izdataka, javnih izdataka, kada govorimo o kraćem vremenskom razdoblju a tijekom dužeg razdoblja bi to moglo opet dovesti do novca. Komisija mora pažljivo poraditi s državama članicama na tome da se postigne bolja integriranost i konvergencija. Zato je odbor za ovaj prijedlog, dakle da se uvede jedan mehanizam koji stvara određene poticaje i dobre mehanizme financiranja unutar VFO-a. Međutim, naš odbor bi htio da ovaj prijedlog u pogledu financiranja pilot faze gdje se uzima pričuva za ostvarenje postignuća, htjeli bismo da se to poveže s činjenicom da će to uistinu dovesti do smanjenja ekonomskih razlika. I zato želimo vidjeti, dakle, da je došlo do stvarnog napretka unutar okvira europskog semestra. Dakle, u tom kontekstu još jedan puta naglašavamo značaj načela partnerstva i uključivanja ekonomskih, socijalnih partnera, ukupno gledajući cijelog društva, dakle na svim razinama, na razini upravljanja, nadzora i strateške evaluacije, procjene, provedbe. Dakle, još jedan puta želio bih se zahvaliti na vašoj pažnji i mi smo na vašem raspolaganju. Što se tiče daljnjih rasprava i to tijekom bilateralnih sastanaka. Nadam se da će to biti, odnosno da je ovo tek jedna od mnogih mogućnosti da imamo redovitu institucionalnu razmjenu, dakle između ovog odbora i EXO-a. Hvala lijepa. Gospodin Van Veske, želite li odgovoriti na neka od pitanja? Da. Hvala lijepa i zahvaljujem na pitanjima koje su istinu vrlo važna. Htio bih se vratiti na tri pitanja koja su spomenuta. Prvo, zašto nismo jasni, zašto ne kažemo evo ovo su kriteriji temeljem kojih ćemo mi procijeniti vaše reforme i tako dalje. Evo to je način kako će se postaviti ciljevi i tako dalje. Jer stječe se dojam da komisija sad uzima ovlasti, kao što to je ovdje rečeno. Problem koji imamo je što ne znamo koje vrste reformi mjera će države članice predložiti. Na primjer, ja sam već prethodno spomenuo Portugal. Ovdje, koliko sam shvatio, portugalske vlasti bi se htjeli pozabaviti pitanjem poboljšanja e, obrazovnog sustava i strukovnog obrazovanja pogotovo kada govorimo o mladim ljudima, to je jedno konkretno pitanje, ali isto tako se tu može raditi o poslovnom okruženju, o pitanju tržišta rada, zdravlja, čitavog niza područja gdje su reforme potrebne. I teško je sad ovako od prve reći, evo, ovako ćemo mi to procijeniti, to ovisi o tim pojedinim područjima i vrstama mjera koje će države članice e, primijeniti. Dakle, to je u potpunosti rukama država članica. Komisija neće reći ovo je iznos e, ili način kako treba postaviti ove glavne dijelove na tom putu. Dakle, mi očekujemo da se iznese prijedlog gdje će se reći ovo su mjere koje bi mi htjeli provesti i htjeli bismo iskoristiti te poticaje. Ovo su ovi, ove glavne točke, ovo su ciljevi, e, ovo je iznos i onda će komisija država članica raspravljati o tom. Ali to nije da komisija sad od uzgora nameće što se treba učiniti, već obratno, država članica treba doći iznijeti svoj prijedlog. A nijedna država članica to ne može učiniti bez odobrenja svojih regija. Zemlja koju ja najbolje poznam, Njemačka. Ako želite prenijeti jedan novac, ne znam, iz Saske ili iz Bavarske, onda će nadležna tijela tih e, regija se morati prvo složiti s time. Nema načina da će Berlin samo reći idem uzeti taj novac i staviti ga u neke instrumente. Dakle, to mora biti jasno. Drugo pitanje. Zašto nismo koristili instrumente i sredstva kohezijske politike za poticanje reformi? Zato što je kohezijska politika fokusirana na ulaganja. Veliki broj reformi zahtjeva e, ulaganja kao neke dodatne mjere, recimo reforma tržišta rada gdje trebate e, prekvalificirati ljude ako su nezaposleni ili neki drugi aspekti. To sve zahtjeva ulaganja, ali postoje druge vrste reformi e, koje su više regulativne ili administrativne prirode. I tu je onda nemoguće reći koliko će koštati neka reforma. Možda se čisto radi o nekom zakonu, pa koliko će to koštati, to nitko ne zna. Stoga je naš pristup ovom pilot projektu je da kažemo sljedeće, koristit ćemo novu odredbu koja je uvedena kroz e, uredbu Omnibus e, i mislim da se sjećate svih pregovora, dakle plaćanja vezano za određene uvjete. Što znači da se tu ne radi o troškovima, o naknadi nekakvom, već se radi o tome da se postavlja cilj i ako je taj cilj ispunjen, onda će se dobiti novac za to. To je ono čime ćemo se baviti. Nećemo se baviti mi sad pregledom računa. To je sad potpuno drugačija e, potpuno drugačiji način rada nego što je to u kohezijskoj politici koja je temeljena na troškovima. Dakle, kolike su bili izdaci i da se nadoknade ti izdaci i slično. I na kraju, Zašto to želimo povezati sa planovima ili programima nacionalnih reformi? E, zbog toga što je europski semestar okvir unutar kojih raspravljamo o e, reformama, dakle strukturalne reforma. Dakle, koristi se postojeći okvir, ne samo za državu članicu da predloži reforme, već i za komisiju da prati provedbu jer mi pretpostavljamo da u izvješćima o pojedinim zemljama Znate da komisija to priprema svaku godinu. Vi imali jedan dio gdje ćemo reći, dakle u pogledu ove reforme vidimo da je došlo do napretka i tu ćete onda naći tu procjenu. Dakle, nije to niti učinkovito, niti ima smisla postaviti neki novi sustav ili zaseban sustav. Ako imamo već e, postupke koji funkcioniraju i pomoću kojih to možemo učiniti, dakle izvršiti taj nadzor i procjenu. I ja mislim da je to taj jednostavni razlog zašto smo mi mislili da se to može tako učiniti. Mislim da ću ja sada ovdje stati. Hvala lijepa, gospođo gospodine gospodin Van Nistero i gospođo... Pa niste me sad baš uvjerili. A to vjerojatno i nikoga ne čudi ovdje. Gospodin Preska, jako dobro se sjećate da ovaj parlament i tako nije htio tu pričuvu za ostvarenje postignuća, ali to i nije pričuva za ostvarenje postignuća. A još prije sedam godina smo svi bili mišljenja da svaka država članica koja uspije ostvariti te ciljeve i da ih mora ostvariti. A vi to znate, vi ste zajedno s nama formulirali te ciljeve. Ja sad ne mogu shvatiti zašto sad bi od jedan trebali zaključiti da ćemo dati novac koji ćemo iskoristiti u kohezijskoj politici za nešto sasvim drugo. Dakle, mislim, sve su to važne stvari. Ja želim strukturnu reformu, ali to nije cilj kohezijske politike. A ja moram štititi kohezijsku politiku, moram štititi regije koje imaju ideje, projekte i znaju kako izjednačiti te razlike među regijama. To je nešto što je zapisano u ugovoru. I sad dođe komisija i kaže, ne, idemo malo uzeti 21 milijardu. Naravno i to na dobrovoljnoj osnovi. U Njemačkoj nećete dobiti među saveznim zemljama mm, svoj glas za. Ja sam malo ispitala kakva je tu situacija. Oni to ne žele. Ja znam da Njemačka koristi i SRSP i u Njemačkoj postoji potreba za reformom. Nije baš da se tamo ništa ne događa. I kad biste vi došli s prijedlogom što bi možda mogli učiniti sa neiskorištenim sredstvima pričuve za ostvarenje postignuća ili nekim drugim e, novcem koji se nije koristio iz kohezijske politike Recimo da se to može koristiti za druge regije, za kohezijske ciljeve ili da možda posebno dobre regije još e, bolje potaknemo, to bi onda bila pričuva za ostvarenje postignuća, onda mi ne bi ovdje sjedili i raspravljali se. Ali sad to nekako izdvojiti, uzeti i time htjeti organizirati nešto potpuno drugo, tu nam kao prvo niste dali ni dovoljno odgovora i rado bih imala to saslušanje koje smo spomenuli, a nadalje ne znam da li je ovo uopće pravi korak u tom trenutku. <clears throat> Hvala gospodin Van Nistelrooy, hvala. Pa zapravo nemam mnogo toga za dodati. Mislim, nema zapravo toliko što ga u prijedlogu jer zapravo tu važno jedno pitanje. Želi li parlament ići u izmjene uredbe o općim odredbama? Ako, dakle, gospođa, to je obrnuto od onoga što je rekla gospođa Krel, dakle, to komisija može vratiti sebi, a to onda znači da će biti ugrađeno u prijedlog e, iz lipnja. Ništa se neće izgubiti. To je samo mudro a ako ne postupimo mudro, onda... onda... Thank you very much for this discussion. imamo drugu opciju. Hvala vam na ovoj raspravi. Ja bih e, u redovnim okolnostima rekla da će sljedeći korak biti rasprava o nacrtu izvješća. Međutim, e, dva izvjestitelja, svi izvjestitelji u sjeni, danas su zatražili dopunske informacije, tražili su dodatnu potvrdu. I zatražili su da dobiju odgovore na neka pitanja. E, zahvaljujem na odgovor na pitanje gospodina Breska, to je bio dobar pokušaj. Međutim, očito da e, publika nije zadovoljna. Ja neću sada dati obećanje da ćemo imati nacrt e, izvješća. Mogu samo obećati da ćemo danas na sastanku koordinatora razgovarati o toj mogućnosti da se održi posebna rasprava na ovu temu, jer s obzirom na tako velik broj pitanja e, treba će nam i više odgovora. Mislim da sada možemo zaključiti ovu točku dnevnog reda za danas i možemo nastaviti to raspravljati na sastanku koordinatora. To je inače bila posljednja točka na dnevnom redu. Za danas možemo li sada prijeći na sastanak koordinatora? Da. U redu, onda molim se one koji ne sudjeluju na sastanku koordinatora da napuste dvoranu.